Hvala vam, dragi kolege, što ste došli ranije. Eto, uspjeli smo doći ovamo gotovo točno na vrijeme. Velika mi je sada čast što mogu pozdraviti naša četiri uvažena gosta koji su došli na e, ovo saslušanje o militarizaciji Crnog mora. Radi se dakle o javnom saslušanju na koje su pristala tijela Europskog parlamenta. Pozdravljam najprije e, gospodina e, Stanislava Sekeru, on je e, viši e, predavač u e, uss iz Pariza iz međunarodnog iz ISS-a, dakle nam je došlo već više predavača na naše sastanke i jako nam je drago što će on s nama raspravljati o ovoj važnoj E, važnom događanju. S nama je i e, Steven Horrell iz američke vojske, časnik u američkoj vojsci i on dolazi iz Brands Cockroft centra. I bavi se pitanjima međunarodne sigurnosti. S nama je danas također i gospodin Batu Kutelija, potpredsjednik Atlantskog e, vijenča Gruzije, a također predavač na e, institutu McCain. E, obje te institucije dobro poznajemo. I s nama je tu i gospodin Rivan Bario Costa koji je znanstveni istraživač, dolazi s jednog od najznačajnijih sveučilišta u Poljskoj. E, možda sada najboljeg sveučilišta u Poljskoj gdje radi na e, Institutu za e, međunarodna istraživanja e, instituta ovog sveučilišta iz Varšave. Dame i gospodo, sigurnostna situacija na Crnom moru je nešto čime se već dugo bavimo i to puno bavimo. Prošle godine Europski je parlament usvojio izvrsno izvješće Joana Mirce Mirce Paskua Oprostite, malo me smeta kada pričate jer eh, onda ne mogu se koncentrirati. Dakle, ovom se temom bavimo naročito od kako je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu i nezakonito pripojila Krim. Dakle, ovom se temom e, i dalje jako puno bavimo. Crno more i crnomorska regija jedne su od najranjivijih e, područja kojim se e, bavi naš odbor. Pred nama su gotovo dva puna sata e, predviđena za ovu raspravu, a zamolila bih svakog od naših gostiju da ne govori dulje od 15 minuta u vidu uvodnog izlaganja, a onda ćemo e, preći na drugi krug i e, tu ćemo omogućiti zastupnicima da postavljaju pitanja. Na taj način će naša rasprava biti življa, ako naravno se naši gosti s time slažu. Možemo svemu ovome fleksibilno pristupiti, ali naravno molim da se otprilike držite dodjeljenog vam vremena. E, za početak gospodin Stanislav Sjekeru, izvolite. Puno vam hvala što ste me pozvali ovamo, zaista mi je jako drago što se mogu obratiti tako uvaženom i publici na ovako važnu temu. Svakodnevno promatranje situacije u Crnomorskoj regiji vidimo da je Rusija glavni pokretač demitarizacije u toj regiji. Ja ću se stoga pozabaviti sa različitim aspektima. Najprije različite faze ruske militarizacije. Nakon toga ću vam govoriti kakve vrste opasnosti i prijetnje ta ruska militarizacija izaziva kako za članice Europske unije, tako i za e, druge dijelove svijeta. I na kraju ću vjerojatno se e, pokušati ću vam ponuditi neka rješenja o tome kako se s tim izazovima i prijetnjama europskoj sigurnosti moramo nositi. Obično kada govorimo o militarizaciji razmišljamo na klasičan način, a to je e, velik broj e, vojnih baza koji se pojavljuju, e, modernizacija naoružanja i iznadne vojne vježbe. To sve jest točno i tomu smo bili svjedoci u posljednjih pet godina u crnomorskom području. Međutim, to nije sve. Militarizacija kojom predvodi Rusija u crnomorskom području je složeniji proces od toga. Složen je zato što je militarizacija tu napravljena u više struke, iz razloga i ima različite dimenzije. Kada govorimo o tome da e, je to sve u više svrha, a onda to znači da je ruska militarizacija služi kako u domaće, svrhe domaće politike, tako i međunarodne politike. Radi se o militarizaciji vojnog diskursa, militarizaciji patriotske obuke u samoj Rusiji, e, militarizaciji društvenog ugovora i ruske vanjske politike. Pogledamo li pak internu stranu e, manifestacije militarizacije, to očito ide kroz politički diskurs gdje se pokušava eh, izvaditi argumente iz usta oporbe koja nema više dakle argumenata. Govori se o tome da se radi o petoj koloni koja zajedno sa strancima radi protiv Rusije. Politički protivnici ne predstavljaju se kao ljudi čija su mišljenja različita, već kao oni koji su protivnice u zamišljenom sukobu. A takav vojni diskurs istovremeno e, jača popularnost ruske vlade. Ruska vlada ne može govoriti o e, ekonomskim uspjesima budući da tih nema već se zato govori o vojnim pobjedama. Istovremeno, dakle, militarizacija utječe na društveni ugovor. Ranije je vlada jamčila veći e, blagostanje narodu kako bi se narod držao podalje od politike. A sada se taj e, društveni ugovor mijenja e, militarizacije rade. Ljudima se nudi stabilnost i iluzije o pobjedama u inozemstvu, a za uzrat se traži od njih da se držali podalje od politike. Nakon toga militarizacija patriotske obrazovanja, odnosno odgoja. Na različite načine e, potrošački patriotizam, gdje mlade ljude se postiče da sve više kupuju majice ili E, neke druge masovne proizvode na kojima se prikazuje pripajanje Krima ili pak moderno rusko naoružanje. A e, isto tako moderniziraju se e, programi patriotskog odgoja u Rusiji gdje se ruski časnici zapravo objašnjavaju različitim vojnim aktivnostima. Nadalje, militarizira se i ruska ekonomija, ali o tome ćemo možda više govoriti u e, fazi pitanja i odgovora. To je nešto što e, je vezano i za prisustvo europskih tvrtki u e, Rusiji. Tu je također i vanjska dimenzija. Militarizacija podupire, odnosno služi E, sada jednoj puno čvršćoj vanjskoj politici Rusije. I e, 2000. godina u Rusiji se govorilo puno o tome kako da se soft power razvija, ali to ostaje i dalje nešto što je samo na nivou rasprave. Rusija je po definiciji hard power, dakle politika čvrste ruke je tu prisutna. Sada je Rusija puno manje aktivna koristiti vojnu silu protiv susjednih zemalja nego li prije nekoliko godina. Militarizacija na ovaj način e, također mijenja omjer vojnih snaga u crnomorskom području. Sada Rusija na sustavan način e, pokušava ponovno e, dobiti vodeću poziciju u tom dijelu svijetu. Ruska e, vojna e, militarizacija također se odnosi na programe EU e integracija koje Rusija pokušava poremetiti. Istovremeno, i to je jako vezano za prethodnu točku, Rusija koristi vojnu silu kako bi podrivala izgradnju država u svom susjedstvu odnosno u istočnom susjedstvu Europske unije. Vrlo je malo naznaka e, koja pokazuju da bi Rusija bila zainteresirana da ima stabilno i jako susjedstvo. I za kraj, e, ruska militarizacija utječe i na situaciju na jugu, e, u južnom susjedstvu Europske unije, gdje Rusija E, šalje svoje vojne snage. Govorio sam sada o različitim svrhama, ali e, ta militarizacija ima različite dimenzije, što znači da se ne smijemo isključivo usmjeriti na samo vojne aspekte. Rusija e, sada želi koristiti mješavinu klasičnih vojnih E, alata sa manje klasičnim vojnim alatama kako bi ostvarila svoje političke ciljeve. Neću sada zadirati u pojedinosti jer su danas na ovom panelu neki struč, viši stručnjaci za to od mene. Ali kada gledamo na situaciju i militarizaciju e, crnomorskog područja e, i E, moramo naglasiti da moramo to povezati, odnosno razmotriti kako su oni povezani s organiziranim kriminalom, kiberkriminalom i korupcijom. Kakve posljedice to ima e, sa istočne susjede Europske unije i njezine bliske partnere? E, pa moram reći da se to odražava na više načina. Prvo, najočitije militarizacije radi, E, mnogi su poginuli, više od tisuća Ukrajinaca e, pa, je e, ubijena kao rezultat militarizacije, odnosno okupacije. Također ima milijun ljudi koji, je, koji su raseljeni u Ukrajini. Osim toga, to je problem i za zrakoplove primjer toga je primjer zlorakoplova MH17 koji je pao i e, nadalje Rusi šalju snage prema Rusiji. Oni su svojim miješanjem u taj sukob ne smirili, e, već samo još više potpirivali e, situaciju u Siriji i e, tu se prijeti ne samo zemljama kao što je primjer Rumunjska koje su dakle u blizini Rusije već i e, prijete puno daljim zemljama budući da balističke rakete imaju domet od 2000 km. A Militarizacija u Rusiji osim toga ili dovodi do ravnodušnosti prema Europskoj uniji u najblažoj situaciji ili pak suprotstavljanje Europskoj uniji. U e, predvidivoj budućnosti Europska unija će se morati nositi s činjenicom da će političke ulite u Rusiji biti jako nestabilne. A vjerojatno će na sljedećim izborima pobijediti opet ista osoba, ali dan nakon izbora zapitat će se a što će biti kad te osobe više ne bude na vlasti. Hoće li ruska ekonomija stagnirati ili će pak kaskati, puno kaskati za ostatkom e, e, ekonomije u svijetu. Osim toga, u Rusiji će se vjerojatno rađati generacije koje će biti puno više neprijateljski raspoložene prema Rusiji. I ono čega se bojim i nadam se da sam u krivu jest da će Rusija više neće na Kremlju u Kremlju imati nekoga s kim će, e, koga će moći smatrati sugovornikom. U svakom slučaju nema jednog jedinog rješenja da se to riješi, nema jedinstvenog rješenja i morate biti spremni da će ovakva situacija trajati dugo. Treba dakle e, vidjeti na koji način se može odgovoriti na Rusiju. Postoji jedan način koji je vrlo očit. To je da se treba djelovati jedinstveno. Ovo što se postiglo posljednjih nekoliko godina je zaista izuzetno i to je dobro i nužno jer osjetili Rusija razjedinjenost Europe, onda će pokušati okrenuti jednu europsku državu protiv druge. E, treba također razmotriti pitanje sankcija jer e, to je vezano sa vjerodostojnosti koje Rusija ima na međunarodnom planu u odnosima s Rusijom, ali to također predstavlja i dugoročno ulaganje u odnose s istočnim partnerima. Sankcije su jako važne kako bi mogle imati utjecaj na ruske sirovine koje one koriste kao instrument vanjske politike. Što se još može učiniti? Treba produbiti partnerske odnose s NATO savezom. Europska unija će vjerojatno učinkovitije odgovoriti na prijetnje Rusije bude li surađivala s NATO savezom u tom pogledu. Rusija je narušila trgovinske odnose u crnomorskom području na Europskoj uniji je da to popravite, da otvori nove mogućnosti trgovanja s istočnim susjedima. Jasno je da e, sada kada će se e, održati e, sastanak na vrhu s istočnim partnerstvom, da se razmotri situacija s istočnim partnerima gdje se mogu naći novi prijatelji. Rusija čini sve što može kako bi izrodila jedan neprijateljski naraštaj prema Europi. Europska unija treba inzistirati kako bi se otvorila prema ruskom društvu u mjeri u kojoj je to moguće. Biće tu poteškoća, bit će i neuspjeha, budući da ruska vlada ne želi takve odnose. Međutim, mislim da nam je u interesu za bolje buduće odnose s Rusijom, da nastavimo se otvarati prema ruskom društvu. I ne samo ruskom društvu. Ovime zaključujem, bit će mi drago odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala lijepo. A sada bi zamolili kapetana Stevena Horela, predavača u Atlantskom vijeću, da uzme riječ. Hvala. I hvala na pozivu to je stvarno jako... Ja sam za Atlantsko vijeće prije godinu dana napisao nešto o strategiji e, naših snaga savezničkih na Crnom moru i mislim da je to i NATO-a na Crnom moru. Mislim da je jako dobro što e, dakle vrlo ohrabrujuće zapravo veliki kompliment da je to još uvijek aktualno. Inače ja više nisam predavač na ovom Atlantskom vijeću tako da i moje, i sam odmah da kažem na početku da ovo što budem govorio neće biti nikakvo službeno stajalište sad E, sad da govorimo o ja sam u mom papiru govorio o strateškom okruženju i o tome kako izgleda sve više konfrontacija sa Rusijom i zatim sam govorio a sad ću govoriti, još malo ću ažurirati situaciju što se najnovije dogodilo od kad sam taj svoj dokument objavio. Zatim, mislim, ja sam inače za NATO pisao različite strateške preporuke, neke od njih potpadaju pod zbog situacije koja e, se događa zbog sve veće militarizacije. Ja sam uglavnom preporučivao NATO isto tako veću prisutnost i više vojnih vježbi kao jedan odgovor na ovo što se događa. Naravno, neću se previše baviti e, s tom strategijom, nego ću uglavnom odgovarati na vaša pitanja koja će doći u sljedećoj rundi, a osim toga ću i svoje vlastite stručnosti i svog dokumenta isti samo najvažnije. Od listopada 2016. mi smo u vijeću raspravljali o strateškom okruženju regije, Crnomorske regije. I vidjeli smo da je to geopolitičko okruženje u kojem su je sve jača konfrontacija Rusije i Zapada bez obzira da li e, Rusija, Zapad smatra SAD, NATO, Evropskom unijom ili jednostavno generalno smatra Zapadom. U svakom slučaju konfrontacija je sve jača. Možda je zapravo najvažnija točka u tom sve većem sukobu upravo Crno more. Jer nakon što je Rusija anektirala Krim, što je samo po sebi već e, bila jedna dovoljno jasna akcija, dovelo i naravno očito je da je tu bilo puno veće militarizacije. I to je militarizacija uslijedila u regiji koja je inače već bila e, vrlo bremenita različitim e, vojno-strateškim osjetljivim e, sukobima i pitanjima koja nisu razriješena tamo. Uglavnom Rusija je u istočnom, zatim u istočni dio Ukrajine isto okupirala relativno brzo se to događalo i politički se tu održao jedan referendum, a vrlo brzo nakon što je Rusija ušla sa svojom visokotehničkom, visokosofisticiranom eh, opremom na Krim. Očito je zapravo Sevastopol, Sevastopolj i cijela crnomorska regija bila vrlo zanimljiva za Rusiju, jer je Rusija tamo navukla vrlo brzo spremne različite visoko sofisticirane kružne krstareće rakete kao i projektile zemlja zrak i to kratkog i srednjeg dometa. E, mi smo vidjeli već trodimenzionalno pokrivanje kako to izgleda simulaciju za Crno more našim vježbama i vidjeli smo da Rusija de facto danas pokriva sa svojim oružjem stacioniran na Krimu gotovo cijelo Crno more. Osim toga, pitanje je crnomorske flote i koja sadrži e, nuklearne podmornice i koju imaju vrlo visoko sofisticirane raketne sustave na sebi. I to su vrlo napredni sustavi i to je tamo stacionirano. to nisu samo to su dakle specijalne krstariće rakete ponovno koje imaju domet od 2000 km. Dakle, to nije samo da je izlazi podmornica na površinu i može odatle nešto lansirati, nego je to zaista vrlo, vrlo e, dalekog dometa, ti nuklearni projektili. E, ovaj tajming koji se dogodio, naime, nije malo slučajno da je Rusija zapravo svoj tehnološki napredak eh, po, da kažemo, ubrzala i da se to nekako sve događa paralelno sa sve većom konfrontacijom sa Zapadom. Postoje planovi za povećanje i moderniziranje crnomorske flote. Postoji naravno strateška jedna zapravo spremnost Rusije da to napravi kako bi učvrstila svoju dominaciju na crnomorskom prostoru. U mom dokumentu se već govorilo onda kako stoji recimo Crnomorska flota, a sada znamo da je od prošlog, e, od nedavno zapravo, smo vidjeli da čak i sa tih nuklearnih podmornica, te kategorije koja postoji u Crnomorskoj floti, se mogu lansirati projektili koji dosežu do Sirije. I vidimo da su to implikacije koje sežu puno dalje od neposredne regije Crnog mora. NATO strateški odgovor je morao biti donesen kako bi osigurao mir u toj regiji. I to je NATO i EU su se zapravo onda is, usredotočile da i razrade tu strategiju da daju te preporuke. Ja mislim da bi rješenje trebalo biti usmjereno na najuspješniji vojni savez koji smo ikad imali, a to je NATO. I NATO posjeduje strukture koje su bitne, koje trebaju biti, koje su zapravo centralne za svaki eventualni zapadnoevropski odgovor na rusku agresiju u toj regiji ili šire ako krene. Kao što smo rekli, mi smo preporučili jednu veću NATO-vu prisutnost kao i više vojnih vježbi. Dakle, jednu rotacijsku, isto tako pomorsku, prisutnost pomorskih snaga da, tako da je sve nacije na, koje izlaze, narodi koji izlaze na Crno more, je, su vrlo ograničeni u svojim proračunima i svojim mogućnostima koliko mogu održati vojnih vježbi i biti prisutni tamo. Pa prema tome mi govorimo o rotacijskoj prisutnosti i drugih vojnih snaga u okviru NATO saveza, samog NATO-a naravno prvenstveno, ali i zračnih kontrola, zračnih patrola i zračnih snaga. I tu recimo i naravno kopnenih snaga u cijeloj regiji Crnomorskoj. Iako, kao što sam već prije spomenuo, ovo je uglavnom jedna zadaća NATO-a, ali to je uključivalo naša strategija suradnju sa zemljama koje nisu članice NATO-a. Od onda smo vidjeli da su se različite stvari nastavile događati. Recimo na zapadnoj strani u Rumunjskoj je stvorena jugoistočna brigada NATO-a posebno i imamo tu, dakle sad je operativno za tu regiju središnji dio naftovih raketnih baza koja je bila planirana za 2017. Tu imamo 16 različitih NATO-vih portugalskih snaga koje imaju 16 borbenih zrakoplava i lovaca koji su stacionirani u Rumunjskoj i Bugarskoj i to je otprilike 40, u Bugarskoj imamo 40 tisuća vojnika koji sudjeluju u regionalnim vježbama vojnim i mislimo da su to jako dobri, dobri od razvoja događaja i mislimo da to služi kao jedno vrlo jasno upozorenje i signal za odvraćanje pod vodstvom NATO-a i Europske unije, kao i zemalja koje izlaze na Crno more, se vode ove regionalne vježbe, kao što smo rekli, ali trenutno zbog e, konvencije iz Montreja ne mogu ove zemlje koje nisu u NATO sudjelovati baš ovim vježbama direktno rotacijskim prisutnostima na Crnom moru. Međutim, to se koordinira i komunicira preko strateškog komunicacijskog centra koji se nalazi u toj regiji i koji zapravo demonstrira vrlo složnu frontu zapadne Europe. Zatim, pitanje kapaciteta NATO-a. Tu također nema nečlanica NATO-a, ali imamo, možemo svejedno različite te partnere isključiti, uključiti u neke druge događanja NATO-a i različite druge vojne vježbe, što ponovno naravno jača i njihove kapacitete, ali i sigurnost u široj regiji i napokon ako se to dobro obavi, time možemo ponovno izbjeći da djelujemo provokativno, jer to ne smije se tumačiti provokativno. To je vrlo bitno. Osim toga je važno i u nekim aspektima uvijek zadržati pritvorena vrata prema Rusiji kako bismo Rusiji omogućili da ostane jedan odgovoran dionik u svim međunarodnim dogovorima i strukturama, pogotovo kad gledamo na recimo NAFOR, Europsku pomorsku snagu koja može do Crnog mora doploviti. A mi znamo da ta vrata ne smijemo nikad zatvoriti i ne smijemo zatvoriti Rusima da ako žele sudjelovati u europskim zajedničkim partnerskim akcijama ili različitim međunarodnim operacijama da mogu bilo pomorskim bilo drugim vrstim vježbama. Završit ću sa jednim citatom Jensa Stoltenberga, glavnog tajnika NATO-a, što je rekao u Rumunjskoj prije dva dana kad su otvarali ovaj zračni centar. Rekao je, nama treba dijalog koji, mi se ne bojimo Rusije, ali nam treba jedan dijalog sa jako, sa, vođen sa jake pozicije čvrste obrane. ja sam inače veselim diskusiji i svim pitanjima ako mogu uslijediti. Hvala vam lijepo i hvala vam što sudjelujete u ovom našem sastanku. Mi, mi ćemo, naravno, mi smo imali priliku čuti kompletnu izjavu glavnog tajnika Jensa Stoltenberga o kojoj ste, iz koje ste vi citirali samo jednu izjavu i mislimo da je to jedan vrlo, vrlo snažan govor i snažna izjava u ime NATO-a i Europske unije. A sada gospodin Batu Kutelja, potpredsjednik Atlantskog vijeća za, e, za Gruziju i također predavač na McCain institutu za međunarodno vodstvo. Hvala lijepo i hvala vam na pozivu na ovom vrlo važnom sastanku i uz ovu vrlo, vrlo važnu temu jer je pitanje sigurnosti u Crnom moru apsolutno bitno za kompletnu Evropsku uniju. Dakle, ne želim sad ovdje baš nužno ponavljati um, ove važne stvari s kojima se to u cijelosti slažem koje su prethodnici iznijeli, ali naravno kad imamo širu sliku pred očima onda ne smijemo zaboraviti da je koji je veći kontekst europske sigurnosti i sjevernoatlantske sigurnosti. dakle, uvijek će u tom kontekstu sve dobrim dijelom ovisiti o razvoju događaja na Crnom moru i to je jedna vrlo strateški vrlo važna regija koja za sada još nije u cijelosti to objavljeno, ali je vrlo bitna i za ovu koncepciju sigurne Europe. Postoje neke, naravno u toj regiji imamo sve elemente koji pokazuju jačanje konflikta. Imamo recimo sukob civilizacije i religija, imamo sukob sa ruskom snagom oko Krima i ostalog, imamo sukob istog zapad koji točno po toj liniji prolazi, imamo tu platformu za komercijalno i vojno pomorstvo na Crnom moru, dakle sve idealne preduvjete. E, održati jednu ravnotežu na Crnom moru je vrlo bitno jer mi ne smijemo zaboraviti da je proces održavanja mira, očuvanja mira tamo nešto što je potpuno iverzibilno. I za taj proces je jasno vrlo važno izgraditi naš strateški zapadni strategiju našu zapadnu. Mi znamo da Rusija ima svoju vrlo jasnu strategiju koju je donijela i u kojoj se zna da to spada direktno u njihovu interesnu zonu. I zbog toga je Crno more zapravo vrlo kritično za njenu snagu kompletnu i za projeciranje njezine vlasti i snage i utjecaja na jug i jugoistok Europe i cijelo to susjedstvo same Rusije. Trenutno su događaji na Crnom moru bitni, pogotovo ova komponenta je sve militarizacije koja je jedna vrlo važna komponenta cijele situacije i to posebno zbog svojih metoda, ali implikacija koja nosi za šire posljedice. Kad govorimo o strateškom pristupku kojeg Rusija namjerava zauzeti, prvi cilj je zaustaviti ekspanziju zapadnih demokracija, jer oni smatraju da su to prijetnje po njihove nacionalne interese, kao što sam već rekao, i zatim uspostavljanje novih ili da kažemo proširenih zona svog interesa, odnosno crta razdvajanja sa Zapadom. Također žele logistički osigurati svoje trgovinske puteve koji su bitni za ruske nacionalne i ostale interese. Naravno, ruski interesi su prvenstveno vezani za distribuciju nafte i plina, zatim za e, morske puteve do fosilnih izvora, izvora fosilne energije još i zatim za to je vrlo bitno da bi zadržali tu liniju što dalje od svojih svojeg dvorišta, liniju razdvajanja je bitno naravno da diskreditiraju zapadne demokracije, a to uključuje recimo umješavanje u njihove unutarnje strane, recimo u podržavanje ultradesnih ili ultraljevih populističkih stranke u zapadnim demokracijama, ne bi li tako ili kroz različite kiber ratove destabilizirali, jasno. To su sve hibridni oblici ratovanja, ako hoćemo posebno, uključujući ovo kibernetičko ratovanje zatim krivo informiranje, dezinformiranje i internetsko kibernetičko ratovanje uglavnom. Uglavnom, to je ovo što se sad događa i što Rusija sada zastupa je provokacija i e, zapravo ispitivanje dokle može ići jer stalno te crvene linije razdvajanja malo gura dalje prema zapadnoj strani. I mi vidimo nakon ovog što se dogodilo u ukrajinskom teritoriju i na Krimu, Rusija je vrlo, vrlo uspješno zapravo izazvala i postala izazvala sve međunarodne etablirane organizacije kao što su Ujedinjeni narodi, ako hoćemo organizacija za europsku sigurnost i suradnju i tako dalje. A sljedeći eh, adresat ruskog izazova će biti NATO i Evropska unija odnosno već jest. I vidimo da to ide kroz različito diskreditiranje i kroz fragmentiranje različitih procesa na koje Rusija djeluje. I vidimo koju taktikom, kojom se taktikom služi pritom Rusija. Bio je vrlo zanimljiv slušaj sa onim Mistral, brodom Mistral, koji je izazvao različita tumačenja od strane NATO-a i u zapadnoj zajednici. Dakle, tu je bila kombinacija vojnih vježbi i nakon toga se to događalo razni incidenti kao što smo vidjeli u Ukrajini i Gruziji. A Rusija je prizemljila tamo, a da pritom, jer gledajte, da ne kontrolira logističke puteve na Crnom moru, Rusija ne bi mogla jednostavno kontrolirati ove teritorije koje hoće, niti bi mogla tako bez problema zauzeti ove područje koje je htjela, kao što je recimo Krim. Ali vidimo šta se u Gruziji događalo. Tamo je naravno hitno su raspoređene američke snage u Crno more, pa prema tome to je vjerojatno poduprlo Gruzije i spriječilo Ruse da dalje, a dalje oni napreduju. I to je onda bio i signal zbog kojeg su se Rusi povukli u zadnji čas da nisu u cijelosti zauzeli gruzijske dijelove još jedna komponenta u tim različitim vojnim vježbama, da ne kažemo ratnim igrama, e, kod Rusije je zabrana pristupa e, u nekim zonama, jer oni imaju apsolutnu nadmoću pomorsko-zračnim kombinacijama, e, koja je tamo snaga koje tamo kontroliraju, snagama koje tamo kontroliraju razne područje, tako da ima raznih dijelova u kojima je zabranjen svima pristup. Mi jasno vidimo da je to da su oni uspjeli stvoriti te zone u kojima nema nikom pristupa. Postoje samo dvije možda rupe koje tu nisu e, pokrivene, to je recimo Turska, iako Rusija još uvijek pomaže Abhaziju, što su de facto okupirani teritoriji, ali još uvijek imaju tu recimo jednu veliku rupu gdje oni nisu uspjeli zatvoriti tu zonu, a drugi dio je južni bok e, dakle opet e, Crnog mora koji spada po Tursku. Dakle vidite, Turska je zapravo e, tu jedini prostor gdje recimo ruski protuzračni sustavi, raketni sustavi S-400 ne mogu biti lansirani i gdje ona prekida tu njihovu de facto nadmoć i kompletnu kontrolu tog prostora zračno-pomorsko kontroliranu. Ali na 2008. je se krenulo i nakon samita u Bukureštu se vidlo kad su ove članice postale Gruzija i Ukrajina e, se približile zapadu, one su automatske postale i ciljem ruske agresije. Razoružanje koje je krenulo svjetsko je naravno zastalo jer mi znamo da savezi sa jedan dio brodske vojne taktike vrlo bitan je recimo savezi sa autokratskim režimima i kompletno podrivanje i zabrana bilo kakvih djelovanja humanitarnih ili civilnih nevladinih organizacija. Zatim stvaranje ovih zona gdje niko nema pristup kompletno izoliranih ili recimo kroz nedržavne aktere stvaranje onih upravo sivih zona gdje niko ne zna više ko ima de facto kontrolu i pod, pod kojim su. Zatim stvaraju onda de facto one režime koje oni de facto kao svoje marionete manipuliraju njima i preko njih vladaju, ali to su de facto njihovi zamjenici na terenu, kao što vidimo u Istočnoj Ukrajini. I onda na kraju imamo još različitu vojnu i drugu siradnju i na kraju korupciju. To je onako najuvjerljiviji dio tih metoda kojima se Rusija služi e, da bi realizirala i osigurala svoje strateške interese. Još jedna komponenta u Crnom moru, to je Kaspijsko more koje je vrlo bitno, s kojim je to indirektno povezano i naravno poveznica prema sredozemlju. Pozitivan razvoj na tome je što se podijelila percepcija u istočnom dijelu Europe Rusija se smatra prvom i glavnom prijetnjom, dok u zapadnom dijelu Europe su terorizam i izbjeglice, odnosno migrantska kriza, se smatraju najvećom krizom. I vidite, ta naravno podijeljena percepcija unutar Evropske unije ide jako na ruku Rusiji, koja jako dobro zna kako će u Sjevernoatlantskom savezu još više pod podgrijati i još ojačati tu podjelu. Također generirat će recimo osim toga e, pomoće da se generira još više izbjegličkih tokova prema Rusiji i na razne druge načine će u tome sudjelovati da to produbi te krize. Što se tiče prijetnje zajedničke kako je to istočna Europa doživjela, to se posebno vidjelo na samitu NATO u Bukureštu i vidjelo se da se tu Rusija i islamske države su stavljene u priopćenju, odnosno deklaraciji tog samita zajednički u peti stavaka kao glavne prijetnje, gdje su navedene prijetnje i državne i nedržavne prijetnje. Mislim da je to bila odlična formulacija tog priopćenja, odnosno te deklaracije. A osim toga u tom tekstu je pet puta u različitim poglavljima spomenute bez obzira ga bila riječ o nacionalnim i regionalnim pristupima je spomenuta Rusija kao velika prijetnja. I tu se govorilo o i evropske i sjevernoatlantskog gledišta kroz tu dimenziju. Još jedna stvar koja je pokazala Mm, ruski ekstremni pristup tome, to je recimo odnos prema dvijema istočnim rubovima NATO-a, najistočnijim, to su Baltičke države, i zatim Švedska i Finska koje su partnerske zemlje, a istu stvar imamo i na Crnom moru. Baltičko more je trenutno malo manje ranjivo, zato što tu postoji jedna vrlo postoje jake vojno i ekonomski javne zemlje. Međutim, na Crnom moru je tu puno lošija situacija zato što se Gruzija i Ukrajina mogu teže obraniti i znatno su ranjivije i osjetljivije na ruske pritiske. Zbog toga i sigurnosni aranžmani uključujući, koji uključuju jasno i kapacitete samoobrane tih država, predviđaju još dodatno naoružanje. Smatramo da bi bilo odlučujuće naoružati ukrajinske snage jer to bi bitno promijenilo sadašnje kalkulacije Ruske federacije. Mi smo u rusko-ukrajinskoj parlamentarnoj dakle, pardon, u nat, vidjeli smo nato rotacije u toj regiji, raspoređivanje vojne komponente u Rumunjskoj, NATO-vu pojačanu prisutnost, a još jedna bitna komponenta bi bila daljnji razvoj istočno-zapadnog trgovačkog koridora uz vojnu zaštitu koja bi razvila i tu ekonomsku dimenziju i koja bi bila strateški vrlo bitna jer bi otvorila pristup Kaspijskom moru i energetskim resursima, a strateški gledano bi donijelo još e, zapravo bi otvorila put malo dalje interesima zapadnog demokratskog svijeta. No, uglavnom Krim. Na Krimu smo vidjeli kako ruski apetit raste, jer žele i to sa teškom militarizacijom pretvoriti u jednu apsolutnu zonu bez pristupa, koju niko ne može pristupiti. A druga komponenta je ponovno Gruzija. Gruzija je tu više od samo obične male zemlje koja se nalazi na obali Crnog mora jer e, da bi realizirala svoj strateški cilj i promijenila političku orijentaciju Gruzije, Rusija može s uspjehom zapravo zatvoriti pristup Kaspijskom moru i Središnjoj Aziji i NATO i nato saveznicama i cijeloj zapadnoj Europi i Europskoj uniji. I to bi mogla biti ona poruka koju bi Rusija mogla poslati. Naravno, okupirani teritoriji su ključne komponente ruske strategije, posebno teška militarizacija Abhazije, odmetnute regije Gruzijske, gdje je Rusija već e, rasporedila u svojim vojnim, e, vojne baze svoje kopnene snage uz 5000 koji su već prisutne, plus 5000 vojnika u regiji Sinuave, plus njihove zračne snage koje su tamo stacionirane Zatim imaju 1300 još graničnih e, vojnika koji su tamo postavljeni kao i artiljeriju sa projektilima dugog dometa. Uz takav tip vojne prisutnosti i uz naravno pritisak hibridnog ratovanja protiv gruzijske vlade, jasno da je situacija Gruzije vrlo teška. Osim toga, na taj način se uspijeva prilično dobro diskreditirati ideja približavanja zapada i zapadnim demokracijama u Gruziji, što naravno Rusija još naravno i svojim internetskim i svojim akcijama i kampanjama e, dezinformacija još e, ojačava. Ali kao što smo čekli još mislimo da bi dodatno pojačana teška vojna prisutnost NATO-a na Crnom moru pomogla u jednom odvraćajućem efektu. I mislim, drugi pristup bi bio u smislu strateškog pristupa Crnom moru. da se zauzme pozicija snage. A to bi opet e, tražilo i zahtjevalo daljnju prisutnost NATO-a vojno jačanje i iskazivanje nadmoći vojne u tom regiji. I na kraju, Evropska unija, NATO i demokratske države ne bi trebale nešto raditi, to moram za kraj reći, ne bi trebali govoriti o stagnaciji, a još jedna greška bi bila nedostatak napretka i stvaranje jednog vakuma koji bi mi onda mogla Ruska, Rusija sa svojom propagandom vrlo uspješno popuniti i iskoristiti. Kao i ne bi trebalo nikakve praviti trade-offove, odnosno nikakve trgovine i nagodbe s Rusijom, niti kompenzacije, nego treba znati točno i utvrditi koje su linije razdvajanja u Europi. Jer vidite nas, ovo što Rusija sad pokušava napraviti, pomaknuti te svoje crvene linije, to nam samo nas podsjeća na neke stvari iz prošlosti koje ne bi volili da se ponove. Hvala najljepša, a sada predajem riječ e, Ridvanu Bari Urkosti koja dolazi sa, e, koji dolazi sa Instituta za međunarodne odnose iz Varšave. Hvala najljepša na ovom e, uvodnom dijelu i hvala na uvodu o Krimu, gospodine Kutelija. Ja ću se usredotočiti upravo na e, Krim e, i na način na koji Rusija gleda na Crno more. Jer mi vidimo, imamo dokaze koje smo dobili e, ljetos da nekoliko ruskih vojnih oficira, odnosno admirala, znamo kako oni gledaju na Krim, na područje Crnog mora i e, još dalje od Crnog mora. I na kraju bih se dotakao također i pitanja ruske politike u odnosu na Tursku. Jer e, ako postoje dvije e, glavne snage na području Crnog mora, to je Rusija i Turska. Što znači da se definitivno moramo osvrnuti i na ovo pitanje. Sorry. <laughs> Um, it Oh, great. Uh, pictures... Uh, Ovdje možete vidjeti e, fotografije iz Sebastopolja. E, ja zapravo dolazim od tud i ovo je fotografija iz 2014. godine. Možete vidjeti koliko je očajna situacija E, ovo je naš e, obalni e, sustav za obranu koji je napravljen za vrijeme hladnog rata i za to je bio zadužen Sovjetski savez. Evo pokušat ću prikazati kakva je situacija sada So it's like the, the main picture uh, how Russia... Ovdje možete vidjeti na koji način se vršila militarizacija Krima od strane Rusije i koliko je to bilo uspješno. Ovaj sustav koji vidimo tu funkcionira. Radi se o modernom sustavu koji je u savršenom stanju ali se trenutačno ne može koristiti za obranu Krima. Htio sam samo vam prikazati što je postojalo prije, a što postoji sada. Ah, Prvo se želim usredočiti na pitanje Krima i reći zašto je Krim važan za Rusiju. E, tu postoje povijesni aspekti, jer prije nego što su svi počeli e, se osvrtati na Krim, e, Rusija je prije 200 godina bila zainteresirana za to područje i za vrijeme Otomanskog carstva. Ovo je glavna točka na području Crnog mora koji je omogućio kontroliranje cijelog područja Crnog mora. A što se tiče Ukrajine, to je jako važan dio. Južni dio Ukrajine je e, područje na kojem se govori ruski. Militarizacija Krima je e, samim tim nešto što je sustavno ugrožavalo Krim. Rusi su to znali i to su i činili te svrhe. Od pripajanja Krima, odnosno vraćam se na hladni rat, Militarizacija Krima se odvijala dakle na jugu Ukrajine. Tu se očekivala provokacija od Ukrajinaca ili ukrajinskih tatara, kako ih se često naziva. Za njih je to vrlo važno područje, naročito što se tiče vojnih skupina koji se tu nalaze. Postoje i drugi razlozi za to. Aha. Uh, so another very interesting aspect when Još jedan važan aspekt pripajanja e, Krima je taj da je Rusija htjela imati kontrolu nad e, obalom e, Crnog mora. To je jako važno strateško područje. Nije se dovoljno govorilo tu o tome što se dešava na Azovskom moru, ali tu postoje vojne akcije koje su se odvijele. Ako zapravo želite na vojni način ojačati ukrajinsku flotu na ovom moru, onda morate onda je to teško izvesti. To su Ukrajinci i znali. U, Ukrajinci su zato imali nekoliko mogućnosti. Prvi, prva je bila da izgrade kanal e, preko sjevera Krima sa Azovskog mora prema Crnom moru. Zatim druga mogućnost je koristiti manje vojne brodove koji se mogu na učinkovit način koristiti u e, malim e, pomorskim područjima ili obalnim područjima. Dakle, to je bila e, flota za obalnu obranu. Ali to je vrlo teško postići jer na koji način imati na raspolaganju te brodove. To su brodovi koji se nas sivaju moskito brodovi, ali se radi o većim ipak brodovima, tako da nije teško doći do njih i poslati ih e, na Azovsko more. Ovdje imamo slajde na koje možete vidjeti kakva je situacija bila za vrijeme Sovjetskog saveza. Vojno prisustvo na Krimu je bilo 70 tisuća, a sada je to vojno prisustvo neusporedivo sa prisustvom Sovjetskog savoza, ali se ipak povećava. Rusija naravno ima u planu povećati to vojno prisustvo i približiti se ovoj brojki iz vremena Sovjetskog saveza. Rusija će se sigurno usredotočiti na e, visoku tehnologiju. Ovdje, na primjer, možemo vidjeti da je rus Rusija sada ima pristup svom sustavu koji je ona osnovala i e, koji se može koristiti za cijelo područje Crnog mora. Dakle, tu se ne radi samo o sustavu koji je e, ograničen na jedno područje, već se može koristiti za cijeli ovaj dio. Ovo je vrlo zanimljiva situacija. Svi znamo za situaciju sa ovim brodom ali nitko ne zna e, za e, termoelektranu u e, Sevastopolju. Tu postoji i federalna autocesta koja će biti poveznica između ovog mosta ka Sevastopolju. Zašto je to važno, vojno govoreći? Zbog toga što ćemo na taj način imati logistički instrument koji će biti dosta učinkovit i koji će se moći koristiti za jačanje vojnih snaga. Na primjer, ova termoelektrana u Sevastopolju će biti završena sljedeće godine. To je važno jer kada Ukrajinci ukinu e, struju Krimu, e, civili u Sevastopolju su se suočili sa problemima i tu je dovelo do rasprave jer vojska mora imati stalni pristup električnoj energiji a za vrijeme sukoba u Ukrajini Sevastopol je bio potpunosti civilni grad što je predstavljalo problem za građane jer se električna energija nije isporučivala za civile. Ova centrala se ne gradi sada u svrhu opskrbe električnom energijom civila, već vojne industrije. Ovo dakle je vojni e, projekt, a ne civilni kako se predstavljalo na samom početku. Ovdje možete vidjeti ukrajinske brodove koji su u savršenom stanju, a Ukrajinci bi htjeli da se e, flota Azovskog mora ojača ovim plovilima. Ova plovila će vjerojatno moći e, prolaziti i pored e, ovog broda o kojem smo govorili malo čas, a e, Rusija će na to sigurno odgovoriti. Još nešto čega se želim kratko dotaći je sljedeće. U sedam mjesecu ove godine Rusija je uvela nekoliko posebnih pojmova vezano uz Crno more i program e, mornarice. Kao što znamo, Rusija ima posebno razumijevanje strategija za vrijeme hladnog rata. Bilo je prilično teško shvatiti kako Sovjetski savez gleda na sve ovo. Ali tada je situacija bila skoro ista kao i sad. Dva admirala, admiral Kasetonov i admiral Vitko. Jedan od njih je e, bivši zapovjednik flote Crnog mora, a drugi je sadašnji zapovjednik. Oni su e, predstavili nekoliko e, istraživačkih studija E, o tome kako bi se Rusija trebala ponašati, kako bi trebala postupati da bi postigla i koji su glavni ciljevi Rusije. Oni su zapravo predvidjeli neke situacije. Za njih područje Crnog mora se ne tiče samo Crnog mora, već e, područja e, istočnog sredozemlja. Oni žele postići dominaciju na Crnom moru kako bi imali stabilan pristup e, području istočnog sredozemlja. To je za njih jako važno. one next next next oh so it's very interesting i i did this by myself but uh, in the uh, official turkish uh, website turkish navy net it's the passage ovdje možemo sada vidjeti na fotografiji brojke za vrijeme Sovjetskog saveza. Radi se o brojkama koje su skoro iste, a u to vrijeme Sovjetski savez je imao najveću razinu sudjelovanja na području e, istočnog e, sredozemlja 72. E, i 73. godine za vrijeme sukoba između Egipta i Izraela. Tada je Sovjetski savez najviše sudjelovao u ovim trupama. 2013. godine osnovan na, osnovana je flota od strane Rusije. 2013. godine situacija je bila prilično stabilna, ali već tad su počele kampanje e, za ono što se desilo 2015. godine, e, što znači da e, se Rusija dosta aktivirala kao što je bila aktivna i za vrijeme E, Sovjetskog saveza i zato možemo vidjeti koliko je ovo područje važno za Rusiju. E, ove turske snage dakle su također bile povezane sa pitanjem. Ruski veleposlanik je tada bio ubijen, Rusija jako strogo e, reagirala, ali je znala da u to vrijeme si ne može dozvoliti da uništi svoje odnose sa tako važnom zemljom kao što je Turska. Ovo je, dakle, admiral Kasetonov. Njegovi glavni geopolitički ciljevi su ciljevi, e, dakle, Rusije o kojima je govorio. On je jedan od e, najsuvremenijih osoba koje su predvidjeli strategiju Rusije i važno je e, osvrnuti se na to rivalstvo koje postoji na Krimu i e, cijeloj sjevernoj obali Crnog mora. Oni su se tu osjećali dosta e, ranjivo. Shvatili su da njihova flota nije tako moderna, da su slabiji. što znači da su dobro shvatili situaciju. Kada pročitate ove studije vidite da su dosta realni. Oni su jednostavno shvatili koje su prednosti, koje su mane te situacije, prisustva Rusije na Crnom moru i istočnom sredozemlju. Ali se trebamo zabrinuti kada naš neprijatelj je tako realan kada razumije koje su prednosti i mane. Ove dvije osobe, admiral Kasatonov i admiral Vitko, su stvarni primjeri takvih situacija. Imam li još vremena? Da, ako možete samo uskoro zaključiti kako bismo imali e, vremena za raspravu i pitanja. Dobro, zaključno želim reći da u Atlantskom vijeću se nedavno raspravljalo o članku prema kojem bi e, SAD trebao krenuti ka Crnom moru, ali da bi Rusija shvatila to kao provokaciju, jer Rusija cijelo to područje smatra svojim sjeverni e, dio Crnog mora i Azovskog mora, oni smatraju svojim. Zato moramo pomoći Ukrajini da e, se usprotivi tom prisustvu Rusije i da se izbori sa e, ruskom flotom, jer je to glavni problem za sad. Hvala. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Za početak Jan Mirča Pašku. Thank you very much. Um, Hvala lijepa. Ako dakle se praktične strane osvorim 2014. i 2015. godinu kada smo pripremali izvješće, mislim da smo već tada uspjevali predvidjeti kako će se razvijati sljedeći krug militarizacije Crnog mora. Situacija je sljedeća. E, crno more eksplodiralo je nakon hladnog rata s obzirom da se radilo o tranzitnom području energentima koji su dolazili iz istoka prema zapadu. A e, isto tako tu su postale i vlastite rezerve. I, dakle, ta, vojna, ta su područja pod utjecajem militarizacije. Sada kako zadržati eksploatiranje energenata u toj regiji i njihov transit, a da istovremeno to ne padne pod utjecaj militarizacije. Kao što smo to danas već ranije govorili, sve ovo je dugotrajno. E, i trajat će dugo vremena, ali htio bih postaviti pitanje našim panelistima. Rusi koji sada posjeduju Krim, zašto su odlučili da Sevastopolj i e, Krim budu zapravo s pravne strane razdvojeni? Jer postoji s jedne strane federacija od dva dijela Sevastopolja i e, ostatka Krima. Drugo pitanje. Prisustvo mornarice na Crnom moru, gdje naravno dolazi do rotacije, a Turska naravno ne želi promijeniti ono o čemu sve ovisi, a to su odluke iz Montreja. Ostaje praktično pitanje. Rusi e, su prestali koristiti e, sve dogovoreno na Crnom moru, e, Helsinki, Budimpešt i druge sporazume i ugovore. Ali mi još uvijek razmišljamo u tim okvirima. Montre jest e, stvarnost, dakle tu e, pomorske snage izuzimam. Ali vi ste govorili o drugim e, snagama, recimo zračnim snagama, ali i nekim kopnenim snagama. Jasno mi je zašto treba ostaviti otvorene komunikacijske linije s Rusijom, a tu barem se ta pomorska veza želi održati. Ali mislim što se rotacija tiče da bi smo morali biti nešto smioniji. Treće, ja mislim i zanima me što vi o tome mislite, Rusija i Turska su povijesno protivnici. Uvijek su to bili i nastavit će tako. Ako je sada došlo do raprošmana, to je po mom mišljenju isključivo radi osobne simpatičnosti e, e, dvojice čelnika. Što vi dakle o tome mislite? Hvala. Sada riječ ima potpredsjednik ovog odbora Jaromir Četina. Hvala lijepa. Molim evo sve da uzmu slušalice kako bi čuli prijevod. Hvala lijepa. Vrlo ste jasno govorili o tome kako je raspoređena, kako su raspoređene vojne snage na crnomorskom području. Međutim, Slušali smo često kakva je uloga i e, moć Rusije na Crnom moru. Zanima me da li nakon Krima i Sevastopolja ostaje još išta od ukrajinske flote. E, čuli smo o Azotskom moru uprilično detalje, E, Marijupolj je također strateško mjesto za pristup sjeveru Krima. Ima li tamo još ikakvog ostatka e, mornarice, ukrajinske mornarice, bilo u Osjetskom moru ili na Crnom moru? Hvala, gospodin Boštinaru ima riječ. Hvala. Moram se zahvaliti na ovako e, bogatim i zanimljivim izlaganjima koje ste održali. Pogledamo li sada na sastanak na vrhu koji se treba održati i u svjetlu današnje rasprave o sigurnosti i obrani, te se možemo također pitati o tome što će raditi nova, novostvorena europska obrana, da kako će biti njezina uloga i važnosti te regije za sigurnost. Sad ću vam reći što je rekao moj kolega odmah nakon okupacije Krima. Dakle, radilo se o jednoj kolegici koja je rekla na određenom mjestu nikome nije stalo za okupaciju Krima niko neće e, ginuti za krimom radi krima. Osim ljudi koji žive u tako opasnim mjestima kao ja na rumunjskoj granici. Jer Krim je uvijek bio posebno mjesto ruskog ekspanzionizma. Tijekom cijele povijesti, nakon rata u Sebastopolu, e, sredinom 19. stoljeća, Dakle, od tada je to značajno mjesto za Rusiju. Htio bih čuti nešto više od vas. Kako vidite odnose ruskog miješanja u Siriju i želja da e, kontrolila tjesnac i pristup istočnoj strani Mediterana i ulazu u Crno more. Nije to neka taktika rasprčavanja, to je sve dio jedne puno šire strategije. A drugo, jako ste ispravno spomenuli ulogu tih tjesnaca i naših budućih odnosa s Turskom. I zaista e, trebamo li mi u potpunosti prekinuti odnose s Turskom? E, vi to tvrdite s emotivno strane, to bih mogao i shvatiti, ali strateški gledano to bi bila katastrofa što bi značilo u tom slučaju da tjesnace prepuštamo u ruke gospodina Erdogana, a zašto ne bismo onda ih prepustili i u ruke gospodina Putina. E, Rusija, Turska i Iran mogli bi na taj način u potpunosti blokirati pristup Turske središnjoj Aziji. Ja e, e, znam da ste vi spomenuli također i različite izazove koje postoje radi ruskog prisustva, masovnog ruska prisustva u crnomorskom području. Vi ste svi stručnjaci, a e, tu su i političari. E, vi nekako ste jako površno gledali na e, pravične građanske prosvjede u Bukureštu u siječnju 2017. godine. Pa da, dobro, to su bili mirni građanski prosvjedi. Ali vi ako se na to osvrnete vidjet ćete da su to djelomično e, manifestacije hibridnog rata i ako na to gledate na taj način, onda ćete vidjeti tko stoji iza toga i što misli s jedne strane Rusija, a što misli druga strana o svojoj ulozi u Rumunjskoj. Zato je e, Rusija nevažna samo u susjedstvu, ona predstavlja opasnost i prijetnju europskoj sigurnosti općenito. Možete li dakle malo više to razraditi i potrebu da se na Crno more gleda samo kao na predjel gdje Rumunji, Bugari i Ukrajinci imaju probleme? U tom slučaju bih rado čuo komentare o različitim odnosima na Crnom moru i na Baltičkom moru, jer tu su pitanja sigurnosti poprilično slična i povezana. Spomenuli ste multinacionalnu brigadu u Krajevu. Tu sudjeluju rumunjske snage, one su e, tamo u Poljskoj, a poljske snage također su aktivno uklopljene u rumunjsku bojnu krajovi. Da li, dakle, se tu radi o izazovu e, i prijetnjama europskoj sigurnosti? Tu bi Europa imala mnogo toga za reći. Ne mogu sada ulaziti u detalje, ali mislim da je jedini rezultat samo Europa i NATO, dakle jedini mogući odgovor ili pak jak NATO savez sa svim snagama koji se trebaju razmisliti plus modernizacija država članica NATO saveza. Poljska i Rumunjska na tome stalno i učinkovito rade, uključujući i tako što imaju obrambene sustave iz različitih izvora. Ali E, ne možemo se Torom, Kuranom i Biblijom suprostaviti ruskim snagama. Jer znamo kako bi to moglo završiti. Hvala e, i gospodinu Boštomaru. E, Jens Stoltenberg koji je, je upravo u subotu prije tjedan dana e, bio u posjetu toj bojni u krajovi. Tune Kelam ima riječ. Hvala lijepa. Ja ću se nadovezati na pitanje kolege Boštinarova o dugoročnoj strategiji Rusije kada se okomljuje na Bliski istok. Mogu bi se složiti da je da se dominiranje Crnim morem ne ograničava samo NATO. To je način da se Rusija proširi na sredozemlje. Zanimljive su statistike o ruskim ratnom brodovima koje prolaze kroz turske tjesnace. A i mogućnost e, ispaljivanja raketa s podmornice je također zato e, vezana. Rusija ima dakle te kapacitete. Moramo dakle imati pripremljenu dugoročnu strategiju, a glavni tajnik NATO saveza kojeg ste upravo spomenuli rekao je da se naš dijalog prvenstveno treba e, zasnivati na snazi i jedinstvu jer e, Rusija je onoliko opasna koliko su NATO i Europska unija e, defanzivni, odnosno koliko su razjedinjeni i okljevaju svojim reakcijama. Biramo li između reka politike i dugoročnih interesa E, i budemo li razmišljali na taj način imat ćemo problema. Rezolucija Europskog parlamenta od prije dvije godine o situaciji na Crnom moru donesena je bila u pravi čas. Zahvaljujući kolegi Pašku ona je i u današnjem trenutku relevantna jer se vrlo simbolično završava pozivom da NATO mora i dalje biti predominantan nad kopnenim i e, pomorskim snagama u crnomorskom području. Hvala gospođa Nikolaj. Hvala lijepa. Prije nekoliko godina američki istraživač koji je radio za Poljski istraživački institut upotrijebio je izraz koji je koristio i bivši rumunski predsjednik. Crno će more biti svojevrsno e, rusko jezero. Dvije godine nakon pripojenja Krima imaju sada i mornaricu u Sevastopolju. Mislite li da postoji rizik da se Ukrajina opet suoči s novom invazijom kako bi Moskva osigurala predominantni položaj na Crnom moru? E, tajništvo mi kaže da se nitko drugi ne javlja za riječ, pa ću pokušati onda i ja postaviti pitanje panelistima. Pokušavamo imati e, e, dosta dobre rasprave kako ja na ovom odboru, tako i oni koji su mi prethodili i e, pokušavamo prijetnje koje postoje na jugu i na istoku e, uvijek stavljati kao teme dnevnog reda. Da li se naše susjedstvo na istoku i sjeveru proteže do Arktika, a Zanima me također e, kakva je i ova zona zabrinjenog pristupa prema Kaliningradu. Onda ako na to e, dovežemo i pripanje Krima, pa onda sva oprema vrlo visoke tehnologije i onda područje kojem je zabranjen pristup. A isto tako možemo gledati otvaranje prema južnom susjedstvu te e, mogućnost da se ostvari drevni ruski san značajnog prisustva na Mediteranu, dakle na jugu. Kad sam bila e, dijete, e, postojala je dječja igra i jednostavno postojale različite polja. Jedno je polje bilo prazno i mi smo morali skočiti u to polje. Rusija e, nema ekonomsku moć da bi tako popunila sve ono što želi. Možete li nam reći kakva se igra krije iza toga? Sasvim sigurno treba se stvoriti svijest među nama da i mi moramo skočiti. U različitim dokumentima ponekada stoji da je najranjivije područje Baltik, drugi puta pak da se radi o Crnom moru. E, naravno, Crno e, more ima poseban položaj, naročito nakon pripojenja e, Krima postalo je jako osjetljivo područje. I čini se da bi se sve to moglo jako e, dugo trajati i da bi moglo biti vrlo opasno. Što svi ovi događaji mijenjaju e, na svim tim teritorijama od Arktika i svim onima kojima sam spomenula? kako je to sve isprepleteno, je li to stvarno prijetnje, ili je pa to e, mogućnost e, blefiranja. Naravno, na istoku Ukrajine nema blefiranja kao niti pripojenje Krima, to su činjenice. Ali istovremeno mislim da nekako i stvaraju takve vrste prijetnji. E, možda je to dio rata dezinformiranja o svemu tome. Činjenice su nam poznate, međutim htjela bi ovako dobiti širu sliku. A kada govorite o ekonomskom potencijalu, govorili ste o militarizaciji ekonomije. Ono što mene zanima je činjenica da moramo biti svjesni metoda koje se koriste. E, naš, e, mi smo često naivni u e, vođenju poslova i u poslovnom svijetu tržišnog gospodarstva. Jednostavno moralo bismo znati kakve se to igre igraju i koja sredstva koristi druga strana. povijesno nas iskustvo uči da je u nekim e, periodima Sovjetskog saveza se e, militarizirala ekonomija. Međutim, to nikada nije dalo rezultate. Takva vrsta poslova mogu se sklapati samo kroz ograničeno vrijeme. možda možete nešto potaknuti na taj način, ali gospodarstvo se ne može izgraditi na takvim mjerama. Dakle, što vi o tome mislite? Evo, gospodo, možete sada odgovoriti i to istim redom. Molila bih vam da se pozovete na pitanja zastupnika i Preostalo nam je još otprilike 20 e, minuta do pola sata pred nama, pa vas onda molim da tako raspodijelite vaše pitanje, vaše vrijeme za odgovore. Hvala vam na tako puno zanimljivih pitanja i ideja i razmišljanja. Neću moći na sve odgovoriti i reagirati u pet minuta, ali pokušat ću ove neke najvažnije stvari. Prvo, Rusija, kemija, o zanimljivo pitanje, da li je u pitanju kemija i kemijska prisvlačnost između dvaju, dvojice vođa. Mislim da tu kemije ima i mislim da je Putin zapravo dugo, dugo na vlasti i on poštuje Erdogana jer je, jer je Erdogan dugo na vlasti, a Putin zna dobro kako je teško ostati na vlasti u današnje doba a zatim bila je jako dobra suradnja na početku oba predsjednikovanja i kod Putina i kod Erdogana. Jer e, pogotovo s obzirom na, na turski problem Kurdistana. Dakle, Rusija manje želi se oslanjati i koristiti tur, kurde ili računati na to, a Turci se neće angažirati oko Čečenje i e, to su dakle te dvije neizgovorene stvari koje jedne drugima toleriraju i koje jačaju njihov odnos. Zatim, tijekom proteklih deset godina e, ekonomija je bila stvarno ono ljepilo koje je pomoglo njihovim vezama. Imate prike više od dva milijuna ruskih turista koji recimo svake godine u Tursku odnesu jako puno novaca. Onda imate važne e, trgovinske odnose, plin jako puno recimo, zatim ruske, to imate ruske konzorcije koji grade u Turskoj i obrnuto. Onda imate jako puno posla u vezi plinovoda i nafte. Onda imate recimo jako puno primjerice. Nakon onog incidenta kad je pao ruski avion, onda je bilo recimo postao jedan turski privrednik koji je to, koji je bio u Dagestanu jako, jako aktivan on je se koristio kad je došlo do onog zahlađenja odnosa između Moskve i Ankare nakon turskog odgovora rušenja ruskog aviona, onda su išli preko tog posrednika, tog biznismena turskog u Dagestanu. Znači imate jako puno neslužbenih kontakata. Nadalje, Rusija je odličan partner za Erdogana da se postavi kao e, regionalni vođa koji će u ime svoje regije zapravo komunicirati sa Rusijom kao velesilom i tako. Osim toga, Sirija nije na Rusijskoj granici, nego je na Turskoj granici, a između su Kurdi. I vidite, ima jako, jako puno stvari koje njima zapravo ih dovode do toga da zbog interesa ulaze u različite saveze. Nisu sretni zbog toga, ali interes je interes. A zatim, šta Rusija radi? Mora riješiti svoje unutarnje probleme i Sjeverni Kavkaz, jer to je najjednostavnije rješenje njihova problema. Jer kad pogledate statističke podatke, vidjeli ste da su žrtve na Sjevernom Kavkazu i to ne samo policije, paravojnih snaga i ostalih, nego i među civilima narasle. Jer vidite šta Rusija sad radi. Ona se pacificira i sređuje strane na Sjevernu Kavkazu. ISIS je recimo pod velikom pritiskom. Mnogi bi se htjeli vratiti svojim kućama iz ISIS-a, ali očito da Turci tu sjede i ne daju im prolaz. A onda tu imamo isto tako jednu, još jednu stvar koja je u igri, a to je daljinska konkurencija sa SAD-om. Jer imamo jedan stari sovjetski kompleks da se natječe sa SAD-om i pogotovo kad pogledamo sastav recimo ruskog vodstva, onda ćemo kad pogledamo iz kojih institucija i organizacija dolaze, onda vidimo da je to nešto što nosi tu staru frustraciju. A osim toga, oni žele puno jaču vojnu prisutnost. Dakle, ne žele samo imati više na Crnom moru, recimo samo svoje remonte brodske ili brodogradnje, nego žele prave vojne baze i za i za crnomorsku flotu, ali i za zračne snage i ostalo. Zatim, oni recimo, oni stalno te različite sukobe u Ukrajini još podgrijavaju i ih provociraju dalje kako bi prikazali koliko je Evropska unija tu slaba i meka. Ali to je isto onda isto ima jako puno, ima više svrha kroz njihovo ponašanje tamo. Dobro, nećemo sad to još rastezati raspravom jer imamo vremena za svakog panelista da se nam se obrati. Onda ste me pitali za militarizaciju ruskog gospodarstva imamo ideju da je ruski zapravo vojni sektor u principu onaj motor koji je za kompletne nove konjunkture i modernizacije gospodarstva i onda je interesantno pogledati kako se resursi alociraju. Vidimo disproporcionalno puno se izdvaja za, za vojni sektor, a osim toga imamo još jako puno se izdaje za edukaciju i zdravstvo. Vi ste naravno se pitate šta je recimo Rusija nakon Gruzijskog rata promijenila, šta je iz tog koju pouku izvukla. E, recimo, e, imate šta su naučili? Naučili su recimo da im je trošak za Krim ogroman, zato što su tamo jako puno učinili. Ljudi su čak i kad su otišli se znali i vraćati zato što su im bile socijalne izdvajanja i mirovine i tako dalje visoke bile tamo plaćane. A osim toga, vidite, u Rusiji e, mora se ekonomija oživjeti koja se oživljava upravo više od 60%, to se danas radi za obrambenu industriju, dakle to apsolutno cijelu ekonomiju diže. A to im treba i za ova njihova zone koje sad moraju puniti novcem kao Krim i ostalo. Zatim, mi znamo da je Rusija drugi najveći izvoznik na svijetu vojne opreme, prema tome mora taj brend održati, taj ugled i te svoje. I zato jačati svoju vojnu industriju. A osim toga to je recimo nešto što jako jača i zapravo privezuje građane, njihovu lojalnost vladi. Jer to njima jako puno znači. Gledajte, mi smo ti koji proizvodimo to oružje, mi ga izvozimo. To je naše veliko postignuće. E, mi održavamo tu tradiciju velikog svjetskog proizvođača oružja. A Ukrajina? Ukrajina nema zapravo nakon što je Krim anektira, nema više puno flote. Ali ono što je bila recimo od ukrajinski udio u crnomorskoj floti koja je stajala na Krimu, bila e, ukotljena na Krimu, isto više nije bila posebno funkcionalna jer oni to nisu održavali ni modernizirali. Mi znamo, Pol je vrlo, vrlo vulnerabilna luka i zapravo zadnja utvrda jake prisutnosti Ukrajine na Crnom moru je Odesa. Sve drugo je manje više propalo ili je disfunkcionalno. I mislim da bi se na Odesu trebalo fokusirati kako bi se tu spriječila bilo kakva destabilizacija. A 2014. je bilo pokušaja da se u Odesi svašta napravi bilo je pokušaja da se modernizira Odesa i da se tamo e, ojačaju obrambeni kapaciteti kako bi se bilo kakav ruski eventualni potez mogao odbaciti, odbiti. Međutim, ja mislim, ne znam u kojoj mjeri su ruske ambicije sada završile, apetiti se zasitili na Crnom moru, jer za sada imaju svi okolo različite snage koje stoje u odmor, oko od odmah su spremne na odgovoru eventualnom ruskom ulasku, ali vidjet ćemo, ne znamo sad šta oni još sve točno planiraju. Kapitan Horeka, da, pokušat ću biti kratak i brzi da počnem s jednim od zadnjih pitanja. Dakle, vi ste govorili, gospodine Kosta, o ovoj floti malih brodica koje mogu služiti kao obrana e, obalne linije i kao recimo uvjetno nazvano komarci brodovi mali. To su dakle, mislim da to bi recimo u istočnim dijelovima Ukrajine bi to moglo koristiti Mario Polje. Ali što se tiče ukrajinskog dijela crnomorske flote, oni su u doba aneksije Krima ukrajinska zapravo nije zapravo više u stanju se uopće boriti jer oni imaju ukupno jednu fregatu koja je ostala od cijelog njihovog udjela u crnomorskoj floti. Zatim, dotakli ste se i nekih ruskih strateških ciljeva i o tome pitali. Mogu vam reći da ja spadam u onu školu koja mm, smatram da baš ne, nemamo baš jasno strateški e, plan rada kod gospodina Putina. Nama se više čini po našoj ocjeni da gospodin Putin više improvizira i više oportunistički djeluje, ovisno o situaciji koja mu se nudi. I koristeći recimo naše slabosti na zapadu i naravno koristeći onda sve ono što mu je na raspolaganju, posebno hibridne metode ratovanja, diskreditiranje propagande i ostalog. Zatim, još nekoliko stvari. Što je potrebno, recimo, za NATO, EU, Evropska unija i SAD? Ako bi se bilo gdje njihov odnos zapravo nalomio, slomio ili odvojio, to bi bilo jako, jako kobno. Ako dođe do bilo kakvih podjela, bilo sjever-istok, bilo sjever-jug, bilo istok-zapad u tom savezu, onda bi vidjeli te kako izgledaju hibridne prijetnje. Stoga mislimo da je stvaranje Baltičkog bloka ili Crnomorskog bloka bi bilo relativno kontraproduktivno, išlo bi samo u korist Moskve, toga moramo biti svjesni. I ne smijemo dozvoliti da se bilo kakav klin zabije u klasično savezništvo zapadnih sila Europske unije, NATO, EU, SAD. Bili bi vrlo, mislim da je recimo jako puno se po medijima vrtilo o tome kolika, kako izgledaju recimo ruski upliv i njihovo utjecanje na zapadne izbore kroz njihove različite propagandne aktivnosti i ostalo. Međutim, to sve vidite kako Putin koristi vrlo oportunistički, dakle, nastupa, ne baš s jednom planiranom strategijom, ono što smo već rekli. Zatim još jedno pitanje. E, mi želi se naravno spriječiti Rusija da Rusija ide dalje na zapad. Gruzija i onda još ostale zemlje, to je jasno na širem. I tu apsolutno Rusija širi svoj utjecaj ali na globalnoj sceni oni žele biti veliki, ponovno supersila i globalni igrač i to se najbolje vidi recimo kod Sirije, na primjeru Sirije, jer oni s jedne strane naravno pomažu svog saveznika e, sirijskog predsjednika Al-Asada i djeluju preko svojih posrednika daljinske, ali s druge strane tu šalju vrlo jasnu poruku i Evropskoj uniji i opće zapadnom svijetu da su i oni dalje jedna sila s kojom se mora računati. Zatim, Crno more naravno da samo po sebi nije dovoljno njima, nego je ono jedan put prema sredozemlju gdje oni isto tako žele. Jer to su Putinovi strateški ciljevi od uvijek bili. I on želi imati geopolitički utjecaj i na Bliski istok i na sredozemlje. Prema tome taj, pogledajmo i onda Tursku. Turska je jako, jako važna zapad u tom smislu i kao saveznica NATO-a, članica NATO-a koja je saveznica, koja nije u Europskoj uniji, nije članica. I sad, naravno, ovdje imamo i taj osobni odnos i tursko kombiniranje sa Rusijom, ali kad je nakon što je Rusija recimo odbacila svaki drugi međunarodni ugovor u toj regiji, održava za jedino odnose sa Turskom. I međutim, mi moramo poštivati Tursku jako to je prilično izazovno dan u današnje doba, ali Turska bi rekla da Kada govorimo o Crnom moru, ne možemo se samo usredotočiti na e, e, pomorsku rotaciju, rotaciju mornarice, već isto tako i kopnenih snaga. To naravno moramo imati na umu. U potpunosti slaže s tim, gospodine. Ne znam, vjerojatno više nemamo vremena, pa evo predajem riječ mom kolegi, gospodinu Kuteli. Hvala. Većina pitanja je dobila odgovor, ali evo ja ću pokušati e, početi sa posljednjim pitanjima. To je koja je, koju igru Rusija igra i koja je njihova strategija. E, netko je rekao da Rusija je e, snaga koja želi podijeliti E, i oni žele stvoriti dakle podjele ili velike ili male u demokratskim e, zajednicama za koje oni smatraju da su im prijetnja. Zato oni zapravo žele biti prisutni u svim područjima što im omogućuje da e, smanje tu razinu solidarnosti među e, takozvanim slobodnim nacijama. Mislim da to moramo imati na umu jer je to e, teoretski temelj ruske strategije, a to je također i doktrina Gerasimo. E, radi se o kontroli koja se može smatrati odgovorom na određenu ciljnu skupinu koja je htjela predvidjeti koja je htjela isprovocirati određenu e, reakciju. To Rusija radi e, jer ona pogoršava e, probleme koji postoje u društvu, koristi i medije za to i naravno pruža financijska sredstva koja su nužna za podpirivanje tako već gorućih problema. Budući da smo mi izanalizirali strategiju i vremenske okvire Rusije, možete vidjeti da je 1920. godina ključna e, kada se radilo na modernizaciji e, mornarice, e, kopnenih snaga, izmjena vojne strukture, sve to se odvijelo Sve to ima za, imaju za cilj ostvariti do 2020. godine i postići svoj strateški cilj e, kako bi djelovali e, preventivno a ne samo reaktivno ne samo reagirali na ono što se dešava tu ne postoji mnogo različitih rješenja ali ovisno o povijesnom kontekstu mislim da se možemo osloniti na dokument SN Direktiva iz 75. godine o nacionalnoj sigurnosti predsjednika Regana E, ja sam razmotrio ovaj dokument, zapravo imam i kopiju tog dokumenta ovdje. To je zaista ključno dijelo kada govorimo o strategiji. Ako umjesto Rusije, umjesto Sovjetskog saveza ovdje napišete Rusija, možete vidjeti e, dakle, koja je strategija e, Rusije. To je vrlo jednostavno. I još nešto što mi primjećujemo sasvim jasno je vodstvo E, povijesno ono što smo primijetili je da e, je američka strategija uvijek htjela spriječiti Rusiju da iskoristi e, priliku i popuni vakum, što je uspješno učinjeno u Siriji, ali strateško govoreći SAD će uvijek imati ključnu ulogu u ovom dijelu svijeta. I mislim da bi to bilo sve. Ali postavljeno jedno pitanje vezano uz e, povezanost Crnog mora i Sredozemlja. Crno more je ključno za Rusiju za nadziranje e, Sredozemlja. Posljednjih osam godina nakon što je Rusija e, došla u Gruziju, počela se mijenjati, počelo se mijenjati jedinstvo zapada i Rusija je htjela vidjeti gdje će doći do neslaganja. I došlo je do tih eh, neslaganja upravo oko Gruzije gdje se vodila dvostruka igra, militarizacija istočnog dijela, sprječavanje eh, daljnjeg širenja NATO-a i EU-a i paralelno stvaranje izazova kroz eh, pogoršanje problema na Bliskom istoku, pogoršanje kroz e, migrantsku krizu, terorističke napade i tako dalje, e, kako bi se stvorila podijeljenost e, mišljenja u demokratskim društvima. Zato je summit NATO-a bio ključni trenutak kada je postignut konsenzus o zajedničkom razumijevanju prijetnje, mogla se početi provoditi strategija kako bi se na proaktivan način e, borili protiv e, izazova i e, imali jedinstven sinkroniziran odgovor Europske unije. Hvala, gospodin Kasta. Uh, Hvala najljepša. Prvo pitanje se ticalo razdvajanja između Krima i e, Sevastopolja. Ja sam odrastao u e, Sevastopolju i kada provedete toliko vremena u nekom gradu postanete patriot tog grada. Dakle, svi koji dolaze onda u taj grad i počinju u njemu živjeti, mentalitet prioriteti se jednostavno mijenjaju, ljudi su ponosni što su dijelom tog grada, možda zbog e, povijesnih, e, povijesnih elemenata, radi se o jednom starom e, gradu i možda oni misle da su zbog toga što žive u tom gradu drugačiji. Dakle, mentalitet tih ljudi je drugačiji u odnosu na mentalitet ljudi u drugim dijelovima Krima. Oni sami jednostavno ne žele da ih se stavlja u istu skupinu kao e, građane Krima. Oni jednostavno žele imati e, poseban status građana Sevastopolja. Ovdje se radi o istom pitanju. Čak iz perspektive e, Kremlja glavno pitanje je naglasiti da je Sevastopol e, herojski grad. To je ono prvo što sam htio reći. A što se tiče Turske i Rusije, e, ovdje se radi o zbližavanju e, ako govorimo o različitoj terminologiji, ali evo ja sam pokušao izračunati koliko puta je došlo do tog zbližavanja između Rusije i Turske. Prvo krajem 18. stoljeća kada su se Turska i e, Rusija borile protiv e, Napoleona u Francuskoj. Zatim 1831. kada e, je egipatska politika krenula u uništavanju Otomanskog e, carstva. Rusija je tu pomogla, odnosno zahvaljujući ruskoj intervenciji Otomansko carstvo je tada preživjelo. Zatim, još jedno zbližavanje za vrijeme Sovjetskog e, saveza kada su Lenin i Ataturk imali jako dobre odnose. E, prije Montrea imali smo Lozanu. U turskom interesu je bio da ispoštuje ono što se dogovorilo na konferenciji u Lozani. E, zatim imamo konvenciju, odnosno sporazum iz Montreja. E, mislim da možda trebamo izmijeniti odredbe te konvencije. To bi bilo u interesu Turske. Nakon konvencije iz Lozane, e, Turska je bila protiv toga. Još jedno zbližavanje se odvilo nakon 63. godine sa problemima na Cipru. Na primjer, za vrijeme hladnog rata Rusija je savršeno koristila e, protuzapadno stajalište Turske i odlučila se na to zbližavanje s Turskom. Zatim, 1987. godina e, ruski general je otišao u Ankaru i počeo pregovore o e, sustavu zračne obrane. Evo, nedavno je Rusija napokon uspjela potpisati taj sporazum. Dakle, uspjeli su u tome. To vam je sjajan primjer. 1978. E, godine i 1979. godine je počela e, afganska, afganistanska kampanja. E, Turska je shvatila da je bolje biti na strani SAD-a i NATO-a e, zbog e, ekspanzionističke politike Rusije. Možda bi moglo do toga doći ponovo, ali jer za sad Turska ne osjeća nikakvu prijetnju od Rusije. I još nešto što je važno, trebamo vidjeti što se dešava u posljednjih deset godina između Turske i Zapada. Turska se stalno žali što e, ju ne uključujete u glavna pitanja u e, regiji Bliskog istoka, dok e, Rusija uključuje Tursku. Turska se tu osjeća važnom. Rusija joj to omogućuje. To su dakle glavni aspekti koje moramo naglasiti kada govorimo o ovim odnosima. To bi bilo sve za sad, s obzirom da nemamo više vremena. Hvala vam na postavljenim pitanjima. Hvala i vama. Mislim da sada možemo zaključiti ovo saslušanje koje je trajalo puna dva sata. Čuli smo jako zanimljiva izlaganja i imali smo E, dosta raznoliku raspravu. Želim se zahvaliti svim cijenjenim govornicima kao i zastupnicima koji su sudjelovali na raspravi o ovom saslušanju. Mi ćemo naravno ponovno sigurno uvrstiti ovo pitanje na dnevni red. Ovo nije posljednji put da raspravljamo o sigurnosnoj situaciji na području Crnog mora. Molim vas da aplauzom pozdravimo sve naše govornike.

Colleagues, please stay. We have to, let's say, internal. Poštovane kolege, sada prelazimo na jednu internu točku dnevnog reda. o kojoj trebamo govoriti, a to je kratko izvješće o službenom putovanju pod odbora sede. u zajedničko e, zapovjedništvo u Napulju za vrijeme koje smo procijenili sposobnost e, zaštite granica Europske unije i Italije. Procijenili smo i mjere koje se poduzimaju za smanjenje situacije u kojima ljudi gube život e, na moru. Sredozemnom moru. E, to je misija koja se odvila posljednjeg tjedna u sedmom mjesecu. To je bila jedna mala misija pod odbora SEDE. Ja sam sudjelovala u njoj. A u njoj su sudjelovali i predstavnici odbora e, LIBE u ime kojeg je sudjelovao gospodin Ivo e, Belet iz Pučana, dakle to je podpredsjednik odbora Libe. Također smo imali predstavnika SND-a, gospodina Franculiku, koji je iz kluba e, socijaldemokrata, kao i e, gospodina e, Lorenza Česu. I on je bio zastupnik koji je predstavljao Siciliju, on nam se pridružio samo za taj dio misije kako bi sudjelovao na sastancima na Siciliji. Gospodin Salvatore eh, dominiko Poglijeze je također bio prisutan. Eh, misija je trajala tri dana i tijekom ta tri dana uspjeli smo pokriti širok niz tema Razgovarali smo s predstavnicima e, talijanske vlade i međunarodnih centara. Počeli smo s kratkim izvješćem u e, talijanskom ministru obrane. To je uobičajeni postupak e, kada smo išli u medsofiju u un dobili smo kratko izvješće, dakle Ministarstva obrane. Tu smo imali priliku razgovarati sa zamjenikom ministra obrane i imali smo jednu jako dobru raspravu. Također smo posjetili i e, obalnu stražu stožer obalne straže koji se nalazi u blizini Rima. Tamo smo uspjeli procijeniti stanje svih operacija za koje je zadužen ovaj stožer i također su tu bili prisutni predstavnici država članica koji su koji također sudjeluju u ovim operacijama. E, dakle u okviru misije dana. A zatim smo e, išli na Siciliju. A išli smo naravno i u talijanski parlament u kojem smo imali zanimljivu raspravu sa zastupnicima i članovima odbora za vanjske poslove Tamo nas je pozdravio predsjednik odbora za vanjske poslove. Imali smo priliku razgovarati sa gospodinom Paolom Alijem koji je vrlo važan član i predsjednik e, parlamentarne skupštine NATO. To je bila e, vrlo iskrena i otvorena rasprava. Na Siciliji smo imali priliku posjetiti vidjeti kakva je situacija na terenu, e, saslušati e, ljude koji izravno sudjeluju u operacijama koji se tiču e, migranata. Mi smo imali priliku razgovarati ne samo s talijanskim predstavnicima, već isto tako s s međunarodnim predstavnicima, sa policijskim e, snagama koji dolaze iz e, država članica i koji sudjeluju u toj obalnoj straži. E, rečeno nam je koji su naj, kakvi su najnoviji razvoj situacije, i da je došlo do izmjene u načinu e, krijomčarenja e, ljudima. Tu se radi o e, stvarnom nezakonitom poslovanju, o cijeloj jednoj industriji. Promijenjene su rute i načini krijumčarenja ljudima. To je izmijenjeno čak i u odnosu na ono o čemu smo mi govorili u kratkom izvješću u stožeru Eh, EUFOR eh, Med Sofije. Eh, tu smo imali raspravu o zanimljivim izmjenama do kojih je došlo. koje su postignute uz pregovore s Turskom. i uz e, angažman Turske kako bi se zaustavio priljev migranata sa istočnog e, Mediterana. Ali otvorene su i neke nove rute. E, čuli smo za nove načine krijumčarenja koje uključuju sudjelovanje Rusa i Ukrajinaca. Nema ih puno, ali djeluju na nezakonit način e, sa turskog teritorija. E, situacija u Libiji je bila jedna od glavnih tema u svim našim raspravama. Govorili smo o praktičnim aspektima toga sa talijanskim parlamentom i ministarstvom obrane. U našim raspravama smo također raspravljali o tom pitanju sa eh, zajedničkim eh, zapovjedništvom NATO-a za mornaricu Imali smo izvješće koje je bilo podijeljeno na više dijelova. Jedan dio je bio namijenjen samo izabranim članovima, a nakon toga su nam se pridružilo, nakon toga nam se pridružilo i e, ostalo osoblje e, tajništva kao i naši asistenti. Ne, ispričavam se, ne asistenti, već e, politički savjetnici naših klubova. Sve to je bilo jako zanimljivo. Dobili smo e, zanimljive informacije. Na raspolaganju smo imali e, e, zamjenika zapovjednika, gospodina admira, gospodin admiral Howard, nažalost nije mogao biti tu. Velik dio izvješća u stožeru zajedničkog zapovjedništva se ticao rasprava o suradnji između Europske unije i NATO-a. i rješavanja problema na sredozemlju, spašavanja e, ljudi na otvorenom moru, u skladu sa konvencijom SOLAS. Ali isto tako smo govorili o nekim drugim mjerama koje se trebaju poduzeti kako bi smo e, na neki način ograničili taj problem migracija, kako bismo prikupili informacije na licu mjesta u Sjevernoj Africi i subsaharskoj regiji a sve to naravno u cilju rješavanja korijena problema migracije. Dakle, to su zaista bile raznovrsne teme o kojima smo raspravljali, govorili smo i o takozvanim hotspotovima koji su e, osnovani za prikupljanje informacija i koordiniranje djelovanja. Imali smo priliku posjetiti i e, vodeće e, misije EUNAFOR Med Sofije. E, to su bile misije koje su se odvijale dakle, u to vrijeme kada smo bili tamo i rečeno nam je što je postignuto kroz EUNAFOR Med Sofiju. U Luci Mesine smo vidjeli plovila koja su e, na raspolaganje stavili nevladine organizacije za spašavanje migranata. Migranata koje su žrtve krijumčarenja ljudima. Nažalost, u mnogim izjavama koje smo čuli e, i na i u Rimu se govorilo o nezadovoljstvu Talijana situacijom jer the attempt and, and uh, very good will. Jer naravno postoji ta dobra volja za koordinaciju, ali Talijani tu ipak imaju e, puno posla i ta koordinacija je dodatni teret za njih. Ova plovila o kojima govorimo e, su e, plovila koja e, koje je teško koordinirati, naročito ako se upućuju prema obalama Libije. Ovaj posjet, iako je bio kratak, trajao je samo tri dana, je bio dosta učinkovit. Za vrijeme ta tri dana smo uspjeli otići na tri važna mjesta. Po cijeli dan smo imali sastanke od ranog jutra do kasno na večer. Smatram da je to bilo zaista zanimljiva posjeta. Žao nam je što je naše izaslanstvo bilo prilično malo. E, nismo e, imali velik broj zastupnika koji se prijavio za tu misiju. I kada budemo govorili o sljedećoj točki dnevnog reda, E, vezano uz godišnje zasjedanje parlamentarne skupštine e, NATO-a koji se odvio u Bukureštu ću reći nešto i o tome. Ali evo, za sad to bi bilo sve. To je sve dakle o misiji u Italiji, o Tritonu, o EUNAFOR Med Sofi i zajedničkom zapovjedništvu. Yeah. I think there are no questions for the... Mislim da nema više pitanja. Ovo je već drugi puta govorim o ovoj temi. Žao mi je govorim sada o tome e, kasno e, večer, a e, jutro sam rano doputovala. U četiri sata sam morala ustati kako bih stigla na let, pa sam ja malo umorna. Ako nemamo više pitanja, onda ćemo preći na kratko izvješće o godišnjem zasjedanju parlamentarne skupštine e, NATO u suradnji sa izaslanstvom za odnose s parlamentarnom skupštinom. Dakle, je... Ja sam bila voditeljica te e, misije zato što e, osobe koje su trebale voditi nisu e, bile u mogućnosti tamo ići. Osim mene, tu su bile i dva rumunjska zastupnika, gospodin Dorian Frunzulika te gospođa Norika Nikolaj. Stigla sam tamo u subotu. Tamo sam provela dva i po dana. Gospodin Frunzulika je tamo već došao ranije i sudjelovao je na čitavom nizu sastanaka. Bio je jedan dan kada su se sastali odbori, a isto tako sastalo se i plenarno zasjedanje. Gospođa Ramona Manesku nam se tu pridružila. Ona je članica Europske pučke stranke iz Rumunjske, koja se također bila prijavila da sudjeluje u tom događaju. Zajedno s gospođom Nikolaj smo se počeli smo nekako sudjelovali e, na e, plenarnom zasjedanju i na sastancima odbora. Pokušali smo se podijeliti kako bismo pokrili što više toga, a nekako prema našim e, interesima najviše. Međutim, jasno je da samo nas dvije nismo mogle pokriti baš sva važna događanja koja su važna dakle, kako za Europsku uniju, tako i za Europski parlament. Natova parlamentarna skupština je sve u svemu usvojila 17 rezolucija koje se, se temeljile na izvješćima. Svim, naravno, izvješća su bila ranije pripremljena, a zato nadležni odbori su raspravljali o tim rezolucijama i onda su ih e, usvajali, a nakon toga se u sve odbori izvješća usvajala na plenarnoj sjednici. Neka su izvješća bila izuzetno važna. Recimo, izvješće na tove parlamentarne skupštine o suradnji između e, Europske unije i NATO saveza. Rekla bih da su oni vrlo detaljno o tome govorili. Pitam se koliko su zastupnici koji se zanimaju za NATO e, pa, zastupnici iz NATO je parlamentarne skupštine koliko oni zapravo poznaju pravne aspekte Europske unije. Izvješće naime, meni se čini, vrlo e, detaljno e, zadiralo u europsku pravo Danas smo recimo čuli studiju o Peskovu i e, tu smo čuli neke rezerve. E, govorili smo i o različitim mogućnostima za konsenzus, e, za razvoj korak po korak i E, tu se eto govorilo o mogućnostima da se pesko usvoji. Gospodin Atila Mesterhazi pripremio je također jedno izvješće. On je iz Mađarske, inače socijalist, bio je član tog izaslanstva i on je pripremio izvješće u obliku rezolucije. Usmjerio se na važnu temu, naime raspodjelu tereta. E, pa recimo e, predstavnici Latvije u NATO-voj parlamentarnoj skupštini su također iznijeli vrlo značajno izvješće, a i druge su rezolucije usvojene. Parlamentarna skupština NATO saveza ponovno je izabrala Paola Alija na mjesto predsjednika. petoro njegovih zamjenika i e, drugih e, dužnosnika iz NATO-ve parlamentarne skupštine također su ponovno izabrani. Poljsko je izaslanstvo izložilo e, planove za pripremu za godišnji sastanak NATO-ve parlamentarne skupštine. Trebalo bih zapravo reći jedan od dva godišnja sastanka. Sljedeće godine u Svibnju održat će se sastanak u e, Varšavi, a u drugom dijelu godine sastanak će se održati u Halifaxu u Kanadi. Postoji potpuna sloboda izbora e, mjesta gdje će se sastanak održati. Sastanak u Bukurešu tu e, je bio zaista važan. Raspravljalo se naime o čitavom dijapazonu relevantnih tema. Oni se odnose i na odluke važne za nas. Bilo nam je naravno jako zanimljivo slušati rasprave. Naravno da smo mi tamo e, bili kao promatrači, nismo mogli glasati. Ali svakom slučaju bilo je jako zanimljivo promatrati i e, vidjeti kako se to kod njih e, odvija. Ranije sam bila zastupnica u poljskom parlamentu i kao tako sam aktivno odlazila na sastanke parlamentarne skupštine NATO saveza, dakle meni je to bilo posebno zanimljivo. A Halifax je sasvim e, sigurno zanimljiv, mislim da će biti e, zanimljiv, ali se nadam da će sljedeće izaslanstvo biti e, brojati više članova nego li ovaj puta, kada sljedeći puta dakle odemo gospođi Nikolaji i meni. E, bilo je zaista deško stalno e, skakati s jednog sastanka na drugi gdje se raspravilo o važnim temama. Dopustite sada da se zahvalim tajništvu. Oni su kao i obično bili vrlo uslužni i na vrlo kompetentan način su nam pomogli. Hvala im dakle još jednom na pomoći. Evo još jednom postičem članove odbora da se prijave za a, odlaske na različite emisije i da izaberete i ove vrste tema i područja. One su jako, jako važne i uključno i za buduću suradnju između nas i NATO saveza. Dakle, sudjelovanje u parlamentarnim, radu parlamentarne skupština NATO saveza je vrlo važno, pa postičem zastupnike da se uključe u to. Gospođo Nikola, izvolite. Hvala lijepa. I, i ja sam dakle pratila sastanak skupštine. E, počela sam u subotu ujutro, oni se vrlo rano ujutro sastaju, sastaju se klubovi zastupnika. Kako smo bile samo dvije, ja sam se odlučila da odem na sastanak odbora. Jer kao što znate, odbori rade e, i e, za skupštinu, bila sam na političkom odboru i na odboru za sigurnost i obranu. Na dnevnom redu su bila mnoga zanimljiva izvješća, pa zatim Sirija, Rusija, Evropska unija, NATO, e, kapaciteti, bila su dva izvješća na tu temu. Govorilo se i o internetu i dva vrlo, vrlo zanimljiva izvješća Preporučam kolegama da to izvješće pročitaju. Jane Cordy e, iz Kanade napisala je ta izvješća. Jedno se odnosi upravo na sigurnost na crnomorskom području. Puno zanimljivih ideja sam e, našla u tom izvješću. Posjećam dakle da pratite rade NATO-ve parlamentarne skupštine. Žao mi je bilo da smo samo dvije. To nije dovoljno za izaslanstvo. Iako mi smo, jesmo promatrači, a ne punopravni članovi, ali e, budući da nam parlamentarna skupština omogućuje da E, razgovaramo s kolegama koje tamo rade i da surađujemo s njima. E, tam, to je političko tijelo i mi smo političko tijelo. A naš glavni interes je da ojačamo kapacitete. Apsolutno se s vama slažem i prije svega hvala na ovoj suradnji i hvala e, dakle svima koji sudjeluju u tim misijama. I još jednom molim kolege da se jave za takve misije i ako nas je više, onda se lakše podijelimo. U protivnom, jako puno toga moramo pročitati jer e, nije moguće istovremeno biti na sastanku cima četiri odbora. A s našeg stanovišta njihov je rad zaista važan i e, vrlo zanimljiv. Hvala lijepa. Koliko vremena imamo? Evo, molim samo e, par minuta kako bismo ovdje e, za podijem promijenili raspored, a nakon toga krećemo sa sljedećim panelom. Radi se o temi o kojoj smo već i ranije govorili, a to je e, odnos Europske unije i sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja.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 E, imati ponovno dakle sastanak odbora sede od 9 do 12.30. A sada e, želim najaviti temu o kojoj smo već razgovarali kako na odboru sede, tako i u, na drugim mjestima. Odmah dakle prelazimo o sporazumu Ujedinjenih naroda o zabrani nuklearnog naoružanja i o sveukupnoj situaciji vezano za širenje nuklearnog naoružanja. Tema je dakle vrlo široka. Delikatna je i osjetljiva, jako ispolitizirana. U tom smislu su moje namjere bile i ostale da e, započnemo s izlaganjem na razini pododbora sede. I onda da e, na jedan najneutralniji institucionalni način počnemo pa sam odlučila pozvati gospodina veleposlanika Jaceka Bricu. koji je glavni savjetnik a osim toga i posebni izaslanik za neširenje i razoružanje. On je već došao na naše sastanke ranije, čak mislim dva puta u ovom parlamentarnom savezu. Dakle, po treći puta dolazi na naš pododbor u ovom parlamentarnom sazivu. Sljedeći uvaženi panelist je gospodin Rory Keane. On je na čelu ureda za vezu Ujedinjenih naroda za e, mirovne e, pitanja i e, razoružanje tu je s nama i Tom plant, ravnatelj programa e, u e, Londonskom institutu za odnose između Velike Britanije i Rusije. I on će također govoriti o ovim pitanjima. I na kraju gospodin Patrick Clausen. Ravnatelja instituta iz Washingtona koji se bavi upravo tim pitanjama. Dragi kolege, nakon dakle duljih rasprava daću prvo riječ gospodinu Jakobu uh, Jaceku Bili Brice. Uh, distinguished members of, of the European Parliament. Thank you for the invitation to the new... Štovani članovi parlamenta, hvala vam što ste ovu temu stavili na dnevni red s obzirom na to koliko je ona ono je, koliko je ona aktualna s obzirom na događanje. Evo na početku odmah nešto jako važno, važno ograničenje. Nema još jedne zajedničke pozicije Evropske unije o ovom novom ugovoru o zabrani nuklearnog naoružanja i ništa što bi ja danas eventualno mogao kazati ili u diskusiji se ne smije tretirati kao e, prejudiciranje tog europskog stajališta. Ali sad da vam kažem šta se događa. Upravo prošlog tjedna sam mogao Europsku uniju zastupati na prvom e, sastanku, prvom sastanku odbora u okviru UN-a koji se bavi upravo ovim razoružanjem nuklearnim zabranom nuklearnog e, oružja generalno. I tu smo mi naglasili kao Europska unija da se čovjek više nego ikad, danas svijet više nego ikad suočava sa krizom ne širenja i da smo zbog toga zapravo osuđeni na odlučnu i brzu akciju. E, uglavnom dvije stvari su tu vrlo bitne. Prvo, da je Evropska unija najjače osudila nuklearne testove i lansiranje balističkih raketa koje je izvršila Sjeverna Koreja. Te akcije su predstavljaju jedno kršenje svih regionalnih i svjetskih mirovnih ugovora i direktno kršenje višestrukih, višestruko kršenje raznih rezolucija UN-a. Osim toga, to je jedan ogroman izazov za globalni režim neširenja nuklearnog naoružanja uključujući i NPT, dakle ugovor Svjetsku konvenciju o neširenju nuklearnog naoružanja. A to je zapravo onaj kamen temeljac kompletne svjetske politike u nuklearnom razoružanju i na temelju toga se u, članku, u skladu sa člankom 6 tog ugovora i stvorio ovaj novi o zabrani koji još nije ratificiran i potpisan. E, Evropska unija i njezine zemlje članice neće štedjeti napora kako bi osigurale uspjeh e, konferencije za reviziju ugovora o neširenju nuklearnog naoružanja koja će se održati 2020. inače prvi i drugi pripremni odbor za tu veliku konferenciju 2020. na kojoj su sudjelovali diplomati iz Nizozemske Poljske kao i predstavnici Europske unije. Dakle, a i bit će to 2018. sljedeći pripremni sastanak. Isto to isto potvrđeno. Nadalje, ovo što se događa na Korejskom poluotoku je i pokazalo zapravo koliko je bitan jedan režim verifikacije svih nuklearnih eksplozija, testova i ostalog. Evropska unija je posebno pozdravila usvajanje posebne rezolucije 223.10 Ujedinjenih naroda koja se bavi osudom takvih nuklearnih testova. Što se tiče krize na Korejskom poluotoku i severnokorejskih pokusa i lansiranja raketa, mi smo za to da se učinkovito primjene sankcije protiv Sjeverne Koreje koje su u, navedene u 23.075 rezolucije UN-a, a osim toga Evropska unija još upravo sama usvojila dodatne autonomne mjere kojima se želi dakle kazniti Sjeverna Koreja diplomatskim inim sredstvima dok god ne prestane sa tim testovima. Istodobno smo ponovili našu punu potporu i podršku svim saveznicima u toj regiji, kao i pomoć za njihovu sigurnost. Nadalje imamo što smo, s čim smo još radili, mi smo jako puno uspjeli na tom području kad smo ispregovarali s Iranom sveobuhvatni ugovor kojim smo njihov nuklearni program kompletno ograničili na civilne svrhe i čak i to nakon jedne najvećoj krizi neširenja nuklearnog naoružanja. U tom smislu smatramo da se mora rigorozno implementirati, moraju sve stranke koje su supotpisale ugovor o neširenju, moraju ga rigorozno implementirati. Ali sad da se vratimo na 2010. i zadnju konferenciju o reviziji. U konačnoj dokumentu te konferencije iz 2010. o reviziji ugovora o neširenju su naglašene katastrofalne humanitarne posljedice bilo kako korištenja nuklearnog naoružanja. Iako konačni dokument te konferencije nije predvidio nastavak rada, konkretno ipak su tri konferencije na nacionalnu inicijativu, dakle u Oslu u 2013. zatim u Meksiku u veljači 2014 i u Austriji, našoj članici u Beču 2014. Tu su četiri konferencije organizirane na kojima je sve veći broj zemalja i nevladinih organizacija sudjelovalo. Bečka konferencija je završila u jednom javnom, završila jednim javnim obećanjem na koje su dali različite nevladine organizacije i civilno, civilno društvo kako bi se stigmatizirali i zabranilo korištenje nuklearnog naoružanja zbog neprihvatljivih posljedica po humanitarnih posljedica. Rezolucija UN-a koju je Meksiko dao je ustanovila jednu otvorenu radnu skupinu koja je nuklearno nastavila sa pregovorima o nuklearnom razoružanju. U kolovozu 2016. usvojena je sa glasom, usvojena je na glasanjem jedan čitav niz preporuka koje uključuju jedan da se sazove konferencija 2017. kako bi se ispregovarali instrument koji bi bio pravno obvezan, a koji bi ujedno E, zabranio nuklearno naoružavanje i doveo do totalnog njezinog, njegovog uništenja na svijetu. Još jedna rezolucija Ujedinjenih naroda koju je, prezent, koju je podnijela, inicirala Austrija i koju je 123 zemlje članice UN-a podržalo u listopadu 2016. Oni su na temelju toga i 2017. održana konferencija UN-a na kojoj se pregovaralo o pravno obvezujućnom instrumentu za zabranu nuklearnog naružanja, što bi dovelo do njihovog totalnog uništenja. 7. srpnja ove godine 27 država je pardon, 122 države je usvojilo glasanjem na zahtjev nizozemske tekst ugovora o zabrani nuklearnog naoružanja. Pet država članica glasalo je za. Austrija, Cipar, Irska, Marska i Švedska. Jedna je država glasala protiv, to je bila Nizozemska, dok je većina europskih zemalja, zemalja članica Europske unije nije sudjelovala niti u pregovorima, niti na glasanju. Ugovor je bio otvoren i za potpisivanje u glavnom sjedištu UN-a u Njujorku 20. rujna 2017. Do tada, do sada ga je potpisalo 53 zemlje članice Ujedinjenih naroda, među kojima dvije države Evropske unije, Austrija i Irska. Najnoviji, do, najsvježiji događaj je bio 6. listopada 2017. kada je Norveški odbor za dodjelu Nobelove nagrade odlučio da Nobelovu nagradu za mir za 2017. dodjeli međunarodnoj kampanji za zabranu nuklearnog naoružanja Aikenu. I to sad citiram njihovo obrazloženje. Organizacija prima nagradu za svoj rad kako bi se kako bi se pažnja usmjerila na katastrofalne humanitarne posljedice bilo kakvo korištenje nuklearnog naoružanja kao i za njihove zasluge da postignu jednu ugovornu zabranu takvog naoružanja. Dakle, područje primjene ovih ugovora uključuje članak prvih dogovore, zabranu za razvoja, testiranje, proizvodnje, izrade, stjecanja, posjedovanja, e, stavljana na zalihe, transferiranja, korištenja ili prijetnjama ili vršenja prijetnji s nuklearnim naoružanjem sve države stranke ne, ne smiju više nijedna zabraniti, ne smije dozvoliti da se na njenom području stacionira, postavi ili rasporedi bilo kakvo nuklearno naružanje ili bilo na kojem mjestu koje je pod njihovom kontrolom ili njihovom jurisdikcijom. Konačni tekst ne uključuje eksplicitnu zabranu e, o tome da se odobri tranzit nuklearnog naružanja, ali citav niz država je u svojem izjavila da je po njihovom tumačenju se to podrazumijeva. Svaka država članica će biti obvezna prema članku 2 podnijeti Ujedinjenom narodu, dakle Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda izjavu, službenu deklaraciju i da li je, u kojoj će reći, da li je otkriti, da li je ikad posjedovala ili kontrolirala nuklearno naoružanje i da li je bilo kakvo nuklearno naoružanje na njezinom teritoriju se nalazi, iako je možda u vlasništvu neke druge države. Nadalje, E, države članice će biti obvezne zadržati nuklearna jamstva koje su implementirane od strane i Međunarodne agencije za nuklearnu energiju. Međutim, jedan sveobuhvatni sporazum o nuklearnim jamstvima se spominja, ali ne i dodatni protokol. Za zemlje koje bi se željele pridružiti sporazumu, specifične odredbe su nanesene u detalju prema i koje točno navode kako će se u cijelosti eliminirati svo nuklearno naoružanje u članku 4. Za nacionalnu implementaciju svaka država treba poduzeti potrebne pravne, administrativne i druge mjere, uključujući i prijenos legalnih sankcija i unošenje u primjenju legalnih sankcija kako bi se spriječila bilo kakva aktivnost koja bi kršila ovaj sporazum i kojeg bi poduzelo bilo koje je na njihovom teritoriju. Što se tiče veza sa drugim e, ugovorima implementacija ovog ugovora neće prejudicirati nijednu obavezu koja je preuzeta od bilo koje stranke prema postojećim međunarodnim konvencijama naravno ukoliko su te odredbe konzistentne sa ovim ugovorom. Ujedinjeni narodni glavni tajnik su određeni kao depozitori za te e, ugovor. Različiti su kontradiktorni pogledi izraženi ovdje na obvezi ovog e, ugovora. Ja ću sad prvo citirati austrijskim austrijske državu. Oni su rekli da je upravo i ova reakcija na ovaj ugovor do dosadašnju duboku podjelu koja je postojala unutar Europske unije glede nuklearnog naoružanja i strategije njegovog korištenja. Dakle, vidimo tu postoje zemlje koje imaju nuklearno naružanje i one koje to nemaju. Prema tome, mi znamo da je do sad bilo nekoliko rezolucija na, koje su donesene na glavnoj skupštini UN-a o nuklearnom naoružanju. A ta podjela zemalja nije se promijenila čak ni ako je ovaj ugovor o neširenju nuklearnog oružja donesen i vjerojatno neće ni nestati te podjele, osim ako se ne postigne jedan veliki napredak koji prema jednom svijetu oslobođenom nuklearnog naoružanja. To je cilj kojem su se sve partneri Europske unije obvezali da će ga slijediti i naravno različiti pogledi na novi sporazum održavaju i već kao što znamo one poznate divergentnosti stajališta unutar članica EU-a. Prema ovom ugovoru, ja ponovno kažem, to je e, to se sve svodi na članak 6. ovog ugovora MPT-a. To naravno odbijaju protivnice novog ugovora. Čitav niz argumenata je bio iznesen s njihove strane. Dozvolite mi da citiram iz relevantnih izjava koje je izdao Sjevernatlatsko vijeće na to istog onog dana kada je ugovor o zabrani nuklearnog naoružanja otvoren za potpisivanje. Rekli su, pokušavajući zabraniti nuklearno naoružanje e, putem jednog obvezujućeg međunarodnog ugovora kao konvencije, a neće zapravo, neće naživjeti jednu zemlju koja de facto posjeduje nuklearno naružanje, i neće dakle biti učinkovit niti će smanjiti nuklearne arsenale i zbog toga neće povećati sigurnost niti jedne zemlje niti povećati međunarodni mir ni stabilnost. Prema NATO-u zabrana također nije u skladu ni sa postojećim ugovorom o neširenju i cijelim infrastrukturom koja postoji za nuklearno razoružanje. E, rizici koji zapravo potkapaju MPT dosadašnji, koji je do sada bio u srcu naših globalnih napora na neširenju i razoružanju, već gotovo 50 godina, kao ni e, jamstva Međunarodne agencije za atomsku energiju koja to podupire. Prema tome, E, još jedna vrlo važna pravna izjava iz nato je sljedeća. Ujedinjeni narodi ne mogu poduprijeti ovaj ugovor. Zbog toga neće biti nikakve izmjene u pravnim obvezama koje su naše zemlje preuzele u odnosu na nuklearno naoružanje. Slične izjave su izdali nacionalno e, sve države koje posjeduju nuklearno naoružanje, a stranke su starog ugovora o neširenju nuklearnog naoružanja i još neke druge žene, zemlje izvan NPT-a kao što su Indija i Pakistan. Prema Francuskoj, ovdje e, citiram iz prezentacije od 9.8.2017. Ugovor o zabrani nuklearnog naružanja, ovaj koji bi se sta najnoviji trebao potpisati, e, zapravo otvara četiri najvelika rizika. Prvo rizik da se potkopa stari ugovor o neširenju nuklearnog naružanja a s time i citav režim neširenja nuklearnog naružanja dovede pod znak pitanja. Zatim rizik da se E, kompletno potkopa režim jamstava protiv nuklearnog naoružanja Međunarodne agencije IAEA, zatim rizik kompletnog razjedinjenja u budućnosti oko tog pitanja nuklearnog razoružanja u svijetu rizik zapravo za sigurnost euroatlantsku zbog toga što bi se tu došlo do razjedinjenja i dovođenja pod znak pitanja kao i cijelu legitimnost nuklearnog zapravo od zastrašivanja na čemu se baziraju naše doktrine dosadašnje svjetske ravnoteže. Prema tome ja sam vam sad dala, dao ukratko poglede na obje stranke i uh, onome što se trenutno događa. Hvala vam na pažnji. Hvala vam, veleposlaniče. A sada bih riječ dao gospodinu Roriju Kinu, koji je, kao što smo predsjeda UN-ovom uredu za veze sa Evropskom unijom u Briselu i pogotovo se Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća i hvala parlamentu na pozivu. Zahvaljujem se ime UN-a. E, želim pozdraviti sve govornike, naročito posebnog e, izaslanika E, i također e, želim pozdraviti druge stručnjake koji su ovdje govorili i koji će govoriti. Ja predstavljam dakle ured za e, vezu za mir i sigurnost ovdje u Briselu i ovdje ćemo naravno govoriti najviše o ugovoru o zabrani nuklearnog naoružanja. Kao što znate, ovaj sporazum je usvojen 17.7. ove godine E, to je zapravo povijesno postignuće kao prv, budući da je prije 20 godina ispregovaran prvi sporazum o neširenju nuklearnog spora, e, naoružanja. Do sad 53 države su potpisale sporazum, kao što je to rekao i posebni izaslanik, a tri države su ratificirale sporazum, e, te ovaj će sporazum stupiti na snagu kada još zemalja e, ratificira najmanje 50. E, ovo pokriva sve aspekte nuklearnog naoružanja, razoružanja, e, neširenja nuklearnog oružja i tako dalje. U ovom kontekstu sasvim je jasno da sporazum o neširenju nuklearnog oružja E, je temelj za bilo kakav e, režim bez nuklearnog oružja. Također e, se bavimo i biološkim i kemijskim oružjem. 1925. godine je rečeno da je to oružje neusklađeno sa načelom humanosti. Želimo spriječiti širenje tog oružja i na kraju njegovo potpuno uklanjanje. E, ovaj ugovor je rezultat želje država e, članica i e, drugih država da se napreduje na ovom području s obzirom na rizik koji postoji ako imamo na raspolaganju nuklearno oružje uključujući katastrofalne posljedice za ljude i e, okoliš. Također tu postoji i frustracija e, velikog broja naroda i država u odnosu na obveze o e, neširenju nuklearnog oružja u kojem se govori u članku šestom sporazuma. E, sam ugovor predstavlja važan korak i kretanje ka zajedničkom cilju stvaranja svijeta bez nuklearnog e, oružja. Nadamo se da ćemo ovim dati jedan novi elan u postizanju ovog cilja. Postoji e, taj bolji svijet kojeg želimo do kojeg želimo doći bez nuklearnog naoružanja. Kroz zabranu nuklearnog naoružanja ćemo ojačati naše standarde i e, dalje razviti standarde za inkluzivni dijalog i obnovljenu međunarodnu suradnju kao i praktične mjere za e, nepovratno kretanje ka nuklearnom razoružanju. Hvala. Hvala najljepša, gospodine Kin. A sada predajem riječ ravnatelju gospodinu Tom Plantu iz eh, Instituta Rusi. Hvala najljepša gospođo predsjedateljice, hvala vam što ste me pozvali danas na ovaj sastanak. Nekoliko riječi o institutu Rusi. Možda ne znate mnogo o e, tome. Radi se o institutu u Ujedinjenom kraljevstvu koji je neovisan think tank. Imamo šest e, programa, međunarodnih programa kao i međunarodne studije. Naravno, e, neširenje nuklearnog oružja, jedno od naših područja i ja sam ravnatelj upravo tog odjela. Mi nismo e, stranka potpisnica u ovom sporazumu i e, ne zauzimamo niti jednu stranu. Imamo također razno razna pitanja kojima se bavimo uključujući e, neširenje nuklearnog oružja, stratešku stabilnost i razoružanje. Ja se želim usredotočiti na dva područja. Reći ću nešto više o nekim pitanjima koja su spomenula e, dva prethodna govornika u odnosu na sam ugovor i reći ću nekoliko riječi o praktičnim mjerama o kojima je gospodin Gatjeras govorio. I na kraju ću se osvrnuti na dva slučaja neširenja nuklearnog oružja o kojima je također govorio e, gospodin Bilica, dakle Iran i e, Sjeverna Koreja. Što se tiče e, ugovora o zabrani nuklearnog naoružanja, mislim da je ovo prilika i da čestitamo Ikanu na Nobelovoj nagradi. Mislim da su oni postigli zaista dosta na ovom području. Njihov doprinos je zaista značajan. Kada procjenjujemo utjecaj ovog ugovora, mislim da je prerano e, to raditi i vidjeti kakav će biti utjecaj. Neki smatraju da je to ekvivalent e, sporazumu o neširenju nuklearnog oružja, dok drugi smatraju da je ovo korak naprijed ka e, razoružanju. Ja mislim da se pravi odgovor nalazi negdje u sredini. Govorit ćemo detaljnije o četiri područja ovog ugovora o zabrani nuklearnog naoružanja. E, govorit ćemo o nekim područjima koja nisu dovoljno jasna i koja trebamo detaljnije razmotriti. Prvo, odnos između ugovora o zabrani nuklearnog naoružanja i sporazuma o neširanju nuklearnom oružanju kao i o sveobuhvatnom sporazumu o zabrani nuklearnih testiranja. Što se tiče političkih utjecaja, prerano je govoriti o tome. E, također je prerano govoriti o pravnim aspektima. Ja nisam međunarodni odvjetnik, ali jesam se konzultirao s nekim od njih i prema onom što sam čuo imam dojam da s nekim izjavama zemalja koje su sudjelovali u e, ugovoru o zabrani nuklearnog naoružanja e, nemoguće je e, stvoriti pravne obveze na nepotpisnike ovog e, ugovora. Sasvim to je sasvim jasno. Sporazum o neširenju nuklearnog oružja ima presedan u odnosu na ugovor o zabrani nuklearnog naoružanja, naročito što se tiče primjene na stranke potpisnice. E, u preambuli teksta ugovora o zabrani nuklearnog naoružanja se usredotočava na važnost NPT-a i CTBT-a. Pripremno e, povjerenstvo je ove godine e, sasvim jasno naglasilo da postoji kompatibilnost između ugovora o zabrani nuklearnog naoružanja i NPT-a i da NPT te ima veću e, važnost, što nije nužno moje mišljenje. E, ne vjerujem da je mišljenje pripremnog e, povjerenstva, mišljenje svih oni koji su sudjelovali u pripremi teksta ugovora o zabrani nuklearnog naoružanja. U svakom slučaju buduću pratiti raspravu ovom pitanju. Drugo pitanje na koje se želim detaljnije osvrnuti je verifikacija. Kada govorimo o provjeri nuklearnih programa, ovaj ugovor o zabrani nuklearnog naoružanja ide korak u natrag s obzirom na e, obveze Međunarodne agencije za atomsku energiju i ono što se desilo u Iranu, u Iraku. E, tu imamo i dodatni protokol, to je mehanizam prema kojem ukoliko država članica, država pristane na to, e, može primiti misiju Međunarodne agencije za atomsku energiju da dođe u nadziranje tog područja. Na taj način možemo zajamčiti da ne postoje neprijavljeni elementi bilo kojeg e, programa. A što se tiče zaštitnih mjera o kojima se govori u ugovoru o zabrani nuklearnog naoružanja, e, to je dosta neučinkovito jer se uvijek temeljimo na deklarativnim izjavama država. Dakle, to je problematično u odnosu na e, dodatni protokol i e, stvarne e, obveze i obećanja za neširenje nuklearnog oružja prema članku 46. Pregovori o ovom ugovoru i ovom članku govore o privilegijama država koje raspolažu s nuklearnim e, naoružanjem. Na primjer, u nekim od zemalja kao što je e, Južna Afrika. Međunarodna agencija za atomsku energiju ima pravo nadzirati i provjeravati nuklearne e, programe. E, u tom slučaju osoblje djeluje u okviru ove agencije, no međutim ta agencija nema uvijek pravo provjeravati sve detalje tog programa što znači da se detaljno moraju razraditi određeni pravni aspekti. Ako E, nuklearna država nije htjela biti potpisnica ovog ugovora, ne zna se da li će biti podložna provjerama. To je pitanje koje se još treba riješiti. Treće, odnosi između NATO-a i Rusije. U ovom ugovoru se zabranjuje državama potpisnicama da imaju na raspolaganju nuklearno naoružanje, ali ne postoje sankcije predviđene za takve situacije. E, sada postoje države koje su dakle potpisale ovaj ugovor, ali takve stvari još uvijek nisu razjašnjene. Neke članice NATO-a ovise i o e, politikama tih država članica, ali i države kao što je Švedska koja nije članica e, Švedske sada razmatra potpisivanje ugovora. Jedno od glavnih pitanja je e, pitanje koliko će e, ovo utjecati na demokratske države koje posjeduju nuklearno naoružanje. E, u pripremnom povjerenstvu i konferencijama koje su održane sudjelovale su i izaslanstva Ujedinjenog kraljevstva i rečeno je da Rusija, Kina, Pakistan, Sjeverna Koreja, čak i Indija nisu bile podložne e, lobiranju, a po prirodi ovih država takva situacija je nezamisliva. Open to the ban ban Ugovor o zabrani nuklearnog neoružanja bi trebao služiti kao odvraćajući instrument, a ne instrument za rješavanje sigurnosnih situacija. Kako ići dalje? Ja smatram da usprkos ovim nejasnoćama ugovor o zabrani nuklearnog naoružanja je stvaran, on postoji i postoji nezadovoljstvo E, ritmom e, razoružanja bez obzira na postojanje sporazuma o neširenju nuklearnog oružja već desetljećima. Ali također tu postoji i frustracija kao i bojazni za sigurnost e, o kojima se nije dovoljno razmišljalo ranije. Jako je važno prisjetiti se da moraju sve strane surađivati i uspostaviti dijalog. Na koji način napredovati na tom području? Najprije što se tiče država koje imaju nuklearno e, naoružanje. Moramo se baviti najvažnijim stvarima iz ovog e, ugovora, kao što je to rečeno u preambuli ugovora. Kako e, se govoriti o kako da se govori o transparentnosti E, može li se nešto više učiniti o provjerama razoružanja ili ne. A države koje nemaju nuklearno naoružanje trebaju e, eksplicitno priznati koje e, se preporuke nalaze pred njima po pitanju razoružanja država s nuklearnim naoružanjem. Sjeverna Koreja djeluje izvan ovog okvira. Iz Oprostite, molim vas. Ne, ne, htjela sam vam nešto reći, da govorite, da, da čitate sporije, jer prevoditelji vas ne mogu pratiti. Pa da, ja sam se nekako previše uzbudio oko te teme. Svi smo mi jako zainteresirani za tu temu, ali molim vas, govorite sporije. Dakle, e, države koje nemaju nuklearno oružanje E, morale bi drugačije djelovati. E, indijski podkontinent, naročito odnosi između Indije i Pakistana, zatim ruske stavovi o nuklearnim e, naoružanju i zatim situacija i želje nekih u međunarodnoj zajednici da u post-iračke standarde uključe zaštitne mehanizme o nuklearnom naoružanju. To su dakle e, one stvari koje je načinila oni koji se zalažu za zabranu. Ako ima još vremena, htio bih još nešto reći. E, Britanska ambasada u Washingtonu je jednom prilikom rekla E, koliko je multilaterna diplomacija napredovala. E, Iran se odrekao većine kapaciteta za obogaćivanje urana. Ali 15 e, godina, dakle, postoje maksimalni stokovi toga i već 25 godina podvrgnuto je najstrožem mehanizmu praćenja ove situacije. Kraj citata. Ja zapravo e, se pitam kada to uspoređujem s onima koji žele napraviti još bolji e, ugovor. Pa e, ne znam kako je to moguće. Ja sam počela s ovim pitanjima baviti 2011. godine i tada ne bih, nisam mogao pomisliti da će se postići i ovoliko. zaključci međunarodne atomske energije kaže da je za sve potrebno vremena. Kanadi je bilo potrebno pet godina da postigne onu razinu koja je bila potrebna od trenutka kad je ratificirala tu situaciju. Mi moramo očekivati da će to trajati barem toliko u Iranu, ako ne i dulje kada agencija kaže da je Iran pristao i da se podvrgava onome na što je pristao, onda znači da oni dopuštaju inspekcije. Ja sam što se tiče Sjeverne Koreje za koju sam stručnjak, eh, jednostavno odlučio sada ukazati da je problem što nema diplomacije, a da nuklearni program u Sjevernoj Koreji napreduje. Povijest nas uči da kada diplomacije nema, onda se e, brže razvija nuklearno naoružanje. Prema tome, zaključke možemo izvesti iz ovoga sami. A e, Sjeverna Koreja dakle će možda samo još učiniti raznovrsnim svoje nuklearno naoružanje i taktičko nuklearno naoružanje možda će se samo tamo razviti. Sankcije vjerojatno neće ništa postići u Sjevernoj Koreji jer se jednostavno ono ne može kontrolirati. Ja bih e, htio da Europa kaže saveznicima da neće podržati preventivnu vojnu akciju, već da se e, razmisli na koji način možemo napredovati na svim ovim poljima. Hvala lijepa. Sada riječ dajem Patriku Klausu iz e, Washington instituta. Hvala vam što ste me danas pozvali na ovaj sastanak. Ono što ću danas reći je, su moja osobna razmišljanja, ne govorim ni u čije ime. E, ugovor o zabrani nuklearnog narušanja je sasvim pozitivan cilj koji je nuklearno izrazila 47. godine e, američka vlada i e, Nažalost, tada se Sovjetska e, i Savez tome jako usprotivio jer su sami razvijali nuklearno naoružanje. ista stvar je ponovljena 86. godine kada je predsjednik Reagan predložio Mikaelu Gorbačevu na sastanku na vrhu u Reykjaviku da tako postupe, međutim Sovjeti nisu na to pristali. Ali sada je ovoga puta je dakle ugovor o zabrani nuklearnog naružanja u najboljem slučaju diverzija, a s druge strane evo, u najgorem slučaju je nazadovanje u odnosu na cilj koji je postavljen. Dakle, što se tiče nazadovanja, ovaj ugovor o neširenju je stagnirao i moramo nešto učiniti da do napretka dođe. Nedavno smo vidjeli kako su postignuća vezani za iranski nuklearni e, program i tada je postignut sporazum JCPOA gdje se e, jako napredovalo i na osnovu toga se ne bi trebalo dalje E, izgrađivati nuklearno naoružanje. Nadam se da ćemo mi kao međunarodna zajednica omogućiti da taj sporazum napreduje te da se ostvari jedan trajan proces koji će biti sveobuhvatan, a ne da se to odnosi samo na Iran i da bude vremenski ograničen. Prema tome, <clears throat> tu se situacija, zašto je tu situacija drugačija u odnosu na druge takve ugovore međunarodne agencije, atomske agencije. I svoju ću neke od njih. Iranske nuklearna postrojenja se zaista e, nadiru u stvarnom vremenu jer se u većini slučajeva, dakle Međunarodna eh, agencija, atomska agencija odlazi svaka dva mjeseca, šalje stručnjake i snima situaciju. Ali eh, takav način postupanja je nešto što više ne pripada modernim vremenima kad se sve nadzire u stvarnom vremenu. Dakle, tu se može raditi o diverziji. Možemo spijeti kako brzo možemo reagirati u slučaju potrebe. A drugo je vezano za količinu obogaćenog urana koji Iran smije imati. I e, možemo se samo pitati koliko brzo bi Iran mogao proizvesti fizijski e, materijal i e, koliko bi se brzo mogle otvoriti nuklearne rezerve u Kazahstanu. Kako se dakle tu može postupiti? Može, se samo taj materijal smanjiti. E, taj sporazum također stavlja ograničenja na to koliko se uran može obogaćivati. Ne može se obogaćivati do visoko obogaćenog e, E, urana. Dakle, ne može se dostići ta kvaliteta koja dakle omogućuje nuklearnu fiziju i nuklearno raoružanje. A zatim priprema masa Yellow Cake je tu također u pitanju koja sad nije bila podvrgnuta restrikcijama. Potrebno je također e, brojati sve one elemente nuklearnog ciklusa. One do sada nisu bile podvrgnute promatranju tim sporazumom. Također se e, predviđa da se nadgleda proizvodnja u centrifugama. Do sada to isto tako ne stoji u mehanizmu zaštite i zaštitnim odredbama tog sporazuma. A isto tako e, se ovdje ne govori u, e, dakle ovdje se zapravo ne govori o nekim mjestima gdje se čuva e, taj e, materijal. Dakle, sve što je vezano za Iran je ograničeno vremenom i nakon nekog vremena će prestati važiti, a nema odredbi kojima bi se postaklo druge države da e, i koriste te odredbe. Mislim da bi bilo puno bolje da e, sve ovo pretvorimo u elemente koje će biti trajne, vrijediti svugdje u svijetu, jer one bi puno lakše i učinkovitije spriječile eventualni nuklearni rat, o, puno bolje nego ugovor o zabrani nuklearnog naoružanja. Zato ja mislim da on predstavlja diverziju, a mogao bi predstavljati i nazadovanje iz dva razloga. Prvo, mogao bi jako dovesti u pitanje sporazume o e, kontroli nuklearnog naoružanja. kellogg briam pakt iz 28. godine kada se govorilo nacionalnim politikama i e, odnosima jednih prema drugim. i e, da će se uvijek tražiti rješavanje sporova mirnim putevima. I to su potpisali i Njemačke, i Japan, i Italija, SAD, Japan i više od 30 drugih e, država. Nije imao e, taj sporazum apsolutno nikakvih e, utjecaja i uskoro nakon toga izbio je drugi svjetski rat. A 30, sljedećih godina je rukovodio svim nuklearnim odnosima u svijetu i zapravo je samo na taj način omogućavao diktaturama da se šire. Mislim da ovaj sporazum bi zapravo na taj način djelovao i zapravo bi ugrozio sve postojeće ugovore. Drugo, taj sporazum ne bavi se ključnim problemima koji su učeni u iranskom nuklearnom programu, a to je da se iz zemalja koje ne bi trebali imati nuklearno naoružanje ukloni takvo oružanje. Iran je zaista htio razviti nuklearne kapacitete, što jednostavno znači da Iran htio biti u situaciji kada bi brzo mogao proizvesti nuklearno oružje a to je e, postojeći sporazum o neširenju nuklearnog naružanja bi ga trebao spriječiti u tome. Veliki problem vezan za to jest pakistanski nuklearni program. 1984. Akukan, vrlo značajan u razvijanju nuklearnog programa, je tadašnjem predsjedniku Uzi napisao da Pakistan može razviti nuklearno naoružanje. Međutim, Pakistan to nije učinio zbog jednog zakona u SAD-u jer e, bi se SAD e, usprotivio Pakistanu ako e, bi Pakistan razvio nuklearno oružje. Pakistan je napravio bombe, ali je E, zapravo ih nije u potpunosti dovršio. E, američki obavještajci reksu da su oni napravili bombe, ali da nisu posljednji vijak zavili. Dakle, skoro pa su mogli e, načiniti bombe. A ovaj problem imati napredne nuklearne kapacitete, to je nešto čime se ugovor uopće ne bavi. I Dakle, bilo bi lako da svi oni koji sada imaju nuklearno naoružanje jednostavno razmontiraju ono naoružanje koje imaju, lijepo spreme apsolutno sve dijelove i onda bi ta država mogla na desetke tisuća nuklearnog naoružanja u kratkom roku. A ako mislite da zemlje koje nemaju nuklearno naoružanje to ne bi nikada tako postupile, onda ste zaista veliki optimisti. Ukratko, to bi nas ostavili u situaciji koju imamo sada. Razlika bi bila gotovo nikakva. A što se tiče de facto broja nuklearnog oružja u svijetu, osjećali bismo se dobro, to bi se skupa dalo malo političkih posljedica, a velik broj drugih zemalja postaklo bi se da postupe baš kao Pakistan, a formalno bi bili i dalje u skladu s odredbama ugovora. Ja se naročito bavim pitanjima Srednjeg istoka i tu je Iran zaista zabrinjavajuća uloga. Kad bivši predsjednik Obama jednom času rekao da će da će Iran za mjesec dana rasti nuklearno oružje jednom prilikom. Mislim da to jednostavna nije e, pravi način razmišljanja. Treba je jednostavno nuklearni sporazum s Iranom pretvoriti u sporazum koji će trajno e, zaživjeti, ne biti vremenski ograničen, jer tako nećemo imati skoro pa gotove bombe. Hvala lijepa. Prije nego što nastavimo, htjela bih samo nešto reći osobno kao e, predsjednica ovog odbora. Prije svega e, moram reći da zaista, a samo ponavljam koliko cijenim rad Ujedinjenih naroda, zatim da čestitam dobitniku Nobelove nagrade za mir na postignućima. Prije nekog vremena preuzela sam rizik, zapravo prije čaj, dosta tjedana, dakle sam e, preuzela na sebe rizik da pokrenem ovu raspravu na odboru sede. Znala sam koliko je ovo tema složena i koliko su e, mišljenja podijeljena i u različitim europskim državama članicama Europske unije. Bila sam spremna predstaviti različita mišljenja i različita mišljenja stručnjaka na ovo pitanje, a htjela sam da s nama bude i predstavnik Ujedinjenih naroda. A sada, nakon ovih izlaganja, Nadam se da ste uočili koliko je ova tema izuzetno složena i nadam se da također razumijete zašto sam se odlučila da na današnju raspravu ne pozovem dobitnika Nobelove nagrade za mir. Mediji koji prate takvu vrstu događanja nam ne pomažu da taj problem razumijemo i procijenimo. Mi jesmo političari, ali mi smo zakonodavci. Političari smo koji se bavimo ovdje vrlo ozbiljnim temama i predstavljamo svojevrsnu vezu između suverenih nadležnosti naših država članica i Europske unije koju smatramo važnim kolektivnim e, pridonositelju mira u svijetu. Ali moramo biti odgovorni i zato sam se dakle odlučila za tu odluku. E, hvala dakle i otvaram e, raspravu. Gospodin Danžan ima riječ. Hvala vam i mislim da se apsolutno slažem s ovim što ste rekli i mislim da je vrlo dobro kako bismo smireno raspravljali da čujemo e, izlaganje u kojima se razlažu stavovi. Mi e, nismo mjesto gdje bi reklamiranje imalo e, mjesto kako bismo na dostojan način branili ovo što, što se moramo zalagati jer e, bi e, kao što je rečeno od strane velikog broja sudionika e, mnogo što što ovdje je bi gajilo različite iluzije. Dakle, što se samog merituma tiče nije relevantno. A što se pak tiče vremena kada bi se to dogodilo uopće bi bilo katastrofalno. Zašto? Zato što je nuklearni aspekt danas u međunarodnim odnosima taj da dolazi do širenja koje se nuklearnog oružja koje se nastavlja i pojačava. Ovim ugovorom tome se neće stati na kraj. A druga stvar koja također zabrinjava je cijela dvoznačnost nuklearnih doktrina određenih država o tome da se treba smanjiti e, prag količina. Rusija i Pakistan primjerice više ili manje eksplicitno naznačuju da e, imati nuklearno oružje ne bi bilo više samo e, tu da odgovor, e, kao služi kao odvraćanje, već da bi moglo služiti kao taktičko oružje i da bi taj miks oružja bio puno E, drugačiji, raznovrsni i dvosmisleniji. To je dakle realan pristup. A dobra osjećanja oko e, razružanja u svijetu su e, u redu, to su osjećaj i razmišljanja, ali to tu pada u vodu. A čuli smo i slažem se s time, glavni tajnik Ujedinjenih naroda otvorio je proces da se na praktičan način bavi ovim pitanjima a praktičan način nije nikako ideološki pristup koji e, ima e, bilo kakav ugovor bez obzira koliko su mu namjere dobre. Praktičan način je taj JCP o, a, e, i to je nešto što se mora izgraditi, ali ne može se narediti. mislim da možemo ovdje pozdraviti dobre namjere ovog ugovora, ali nećemo postići cilj. A u našim e, će se, e, našoj javnosti će se e, stvoriti iluzije, a ne u Rusiji ili negdje drugdje, jer e, mi imamo jasne doktrine, a u državama koje su puno više dvosnačne kada govore o tome što posjeduju, što ne posjeduju, oni će dakle promicati doktrine koje su puno opasnije. Mislim dakle da se ovdje radi o državnoj dozi naivnosti i to ne po prvi puta u EU. uniji. Europska unija je jako heterogena Države članice razmišljaju na različite načine. Neke europske države, po mom mišljenju, jako su naivne u načinu razmišljanja o tom ugovoru. Prioritet bi bio da se bavimo pitanjima širenja nuklearnog žanja i doktrinalnim pitanjima o smanjivanju praga i količine nuklearnog naoružanja. Hvala vam lijepo, gospođo Ja, dank. Ähm, Hvala lijepo što ste mi dali riječ. I hvala vam što ste organizirali ovaj, ovu podnjemsku diskusiju, ovo je vrlo panel diskusiju o vrlo ozbiljnoj temi. Svi kažu i svi naglašavaju kako su svjesni ozbiljnosti te teme i koliko su opasna nuklearno, koliko je opasno nuklearno oružje za čovječanstvo Gospodin Danžan upravo govori kako su to visoki uzvišeni upravo ciljevi koje nas rukovode i visoki ciljevi svih onih koji se zauzimaju za to je ugovor o zabrani kompletnoj. Međutim, unatoč svemu tome ništa se ne događa. Dakle, moram otvoreno reći da ja tu i takvu logiku uopće ne mogu razumjeti. Ne mogu razumjeti kad vi primjerice jedno ne možete e, činiti, a da drugo ne pustite, primjerice. Zašto recimo taj ugovor o zabrani e, nuklearnog naružanja treba ići na teret ugovora o neširenju nuklearnog naružanja? E, dobro, sad jako simplificirano kazano. Ako ne stavim, ne zaprijetim moštom kaznom i ne sankcioniram ubojstvo, onda ne mogu niti progoniti druge zločine koji su lakše prirode pa možete jedno činiti bez obzira na drugo. Ne vidim, ne vidim kako je to vezano jer e, imate više ciljeva koje pokušavate recimo ostvariti, ali onda poduzimate različite korake. Pa napokon i u ugovoru o neširenju nuklearnog naoružanja, onom što imamo od prije NPT-u, se piše da je konačni cilj kompletno nuklearno razoružanje, disarmament. Pa prema tome ne vidim zašto ne bi barem sudjelovali u pregovorima o ovom ugovoru o zabrani nuklearnog. NATO i Nizozemska i SAD i tako dalje, oni uopće nisu htjeli sudjelovati u tim ugovorima. Pa oni su mogli utjecati barem u tim pregovorima na to što se događa. Da su pregovarali, mogli su barem utjecati na to što želimo uzeti iz MPT-a, ugovora o neširenju, koje vremenske rokove možemo uopće zamisliti, koje bi bile obveze, kako bi to išlo postupno, ko, kako, šta. Dakle, koje bi bile eventualne sankcije, ali ovako ne sudjelujući u pregovorima ništa ne činimo. Francuska, e, SAD, Velika Britanija su rekli da su objavili svoju izjavu, a u toj izjavi su rekli da nemaju namjeru ikad jer kaže oni nemaju namjeru ikad, ever, potpisati taj ugovor i postati ugovornom potpisnicom. Ako je se to već izjavi obvezujuće prije nego što se počne pregovarati o takvom ugovoru, onda stvarno ne mogu e, shvatiti da moram dovesti po znak pitanja da je iko uopće ozbiljno pristupio tom poslu i bez obzira što što se ovdje sve zaklinjali čisto sumnjam da se vi ozbiljno želite riješiti strateških elemenata nuklearnog naoružanja. I mislim da se uopće ne želite odreći ove ravnoteže straha i one opcije da možete izvesti prvi nuklearni udar u slučaju opasnosti. A drugim riječima, svi koji vam otkupe to što pričate su kompletno naivni, jer to je pusta zabluda ovo što vi pričate i moram reći da smo zapravo apsolutno naivni ako vam to prihvatimo. Evo, zato ja to ne mogu shvatiti. Imala sam i recimo to pitanje kako bi to ever u njihovoj izjavi Britanije, SAD-a i Francuske kad su rekli da nikad, not ever, neće pristupiti tom ugovoru, kako to procjenjujete? Pa vas pitam ko je onda opće naivan, možda i mi svi tu skupa koji još raspravljamo o tim stvarima. Nobelova e, nagrada, odnosno odbor za dodjelu Nobelove nagrade je naivan, onda su Ujedinjeni narodi naivni, a onda da kažemo da mi kao Evropska unija uopće ne trebamo više o tim stvarima razgovarati. Pa prema tome molim da, ja bi inače stvarno apelirala na vas da još jedan puta razmotrite tu ozbiljnost o kojoj je riječ kakva je budućnost nuklearnog naoružanja, zbog kojeg su već godinama ljudi izlazili desetljećima na ulicu. A pa koja je opće budućnost razoružanja i micanja nuklearnog oružja iz svijeta? Hvala. Gospođa Bodil Valero. Da, hvala vam. Eh, I ja bih željela čestitati ovogodišnjem laureatu Nobelove nagrade za mir, dakle organizaciji koja se bori protiv nuklearne energije. Nama je jako žao što oni danas nisu mogli biti s nama, ali dobro, to je sad jedna druga diskusija. Evo, sad da vas pitam, gospodine Bilica, vi ste rekli više puta, naglasili da Evropska unija nema isto i zajedničko stajalište o ovoj temi. Možda komisija i vijeće nemaju zajedničku liniju, međutim mi u parlamentu smo u listopadu 2016. u jednoj rezoluciji koju smo usvojili formulirali zajedničko stajalište. Riječ je o neširenju nuklearnog naoružanja i mi nadalje pozdravljamo sve što je do sada učinjeno na tome da se ispregovara jedan pravno obvezujući instrument o zabrani i ukidanju, dakle eliminaciji atomskog oružja. Dakle, to potiče od 22. listopada i prošle godine i tu smo potaknuli sve zemlje članice, tu potičem na daljnji rad na tome. Dakle, vidite, mi smo u toj rezoluciji usvojili jedno stajalište kao parlament. Zatim, zadnji govornik je govorio, zadnji govornik je rekao da kad bismo mi tu zabranu i ratificirali čak, to opet ne bi ništa učinila. U Švedskoj se raspravlja o ratifikaciji ovog novog ugovora o zabrani. Ali zašto onda postoji taj pritisak NATO-a i SAD-a da se ne ratificira, ne potpiše taj ugovor? Oni kažu da bi ako mi pristupimo tom ugovoru o zabrani, bi se to odrazilo jako loše na kompletnu suradnju Švedske s NATO-om i opće našu suradnju s SAD-om, da ne bi se to odrazilo i ne bi sudjelovali više u zajedničkim vojnim vježbama i tako dalje. Pa me zanima zašto NATO i SAD pokušavaju ovdje dovesti švedsku vladu pod pritisak kako ne bi pristupila tom ugovoru o zabrani i ne bi to potpisala i onda ratificirala. Dakle, to su sve zanimljiva pitanja. Mi bi trebali jasno prvo vidjeti koje su posljedice moguće, a onda krenuti dalje sa tim potpisivanjem ugovora. Međutim, ovo sve nam je vrlo čudno i neshvatljivo. Ne mogu sad, nažalost, duže ostati i saslušati vaše odgovore, sam već sad trebala biti na jednoj drugoj sjednici, ali da još samo nešto dodam. To što sada zapravo želimo tu zabranu uvesti, to znači da onaj ugovor stari o neširenju nuklearnog naružanja nije funkcionirao kako smo očekivali i željeli kako je trebao, pa zato idemo i pokušava se ići korak dalje. A mislim da Europa sasvim sigurno nije kontinent koji to pitanje neće dalje razmatrati, koji će od toga odostati. Hvala. Sada gospodin Jurek, izvolite. Hvala. Hvala svim govornicima. Ove prezentacije su bile vrlo, vrlo zanimljive i hvala vama, gospođo predsjedavajuća, na vašem analitičkom pristupu cijeloj priči. I to bez obzira na različite proslave, mislim da bismo morali vrlo ozbiljno i trijezno analizirati ovu cijelu priču. znamo da međunarodno pravo i međunarodni ugovori uvijek dovode nas u različitu E, situaciju, poziciju zapadni svijet od ostatka onog drugog dijela svijeta. A osim toga nije uvijek ni lako to uskladiti sa našom nacionalnim zakonodavstvom. Neki puta čak imamo problema sa našim ustavnim pravom, jer gledajte, međunarodno pravo, konvencija, ako zemlja tome pristupi, to je onda zemlja obvezuje i to je jače od nacionalnog prava, jače čak i od ustava. I zbog toga vidimo da je ovo je jako bitno o čem pričamo. Ako je riječ o recimo različitom odnosu ako imamo protivnike među drugim zemljama, onda je međunarodno pravo isto vrlo bitno jer može poslužiti umjesto oružanih sukoba naravno da se razliše različiti sporovi. Dakle, generalno govoreći, mi ovdje sad imamo jedan efekt zrcala. Imamo ugovor koji je, nam vezuje ruke, a s druge strane naši protivnici koriste oba dokumenta kako bi nas kompletno paralizirali. A sad što se tiče Europske unije i nuklearnog naoružanja. Nuklearno oružje je veliki izazov. I mislim da svi mi, a neke zemlje Europske unije posebno, imaju regionalnog susjeda ili čak Poljska koja je direktno na granici s takvim silama i koja naravno ima takve prijetnje da zapravo mora razvijati jednu pravo doktrinu obrane za ratno doba. a to je dakle doktrina koja kaže kako reagirati na raspoređivanje nuklearnih prijetnje na svojim granicama. I vidite u ovaj ugovor, mi smo svi znali da je ovaj novi ugovor dovodi do novih dubokih podjela. Jer vidite, ako se ništa ne promijeni u redu, međutim mi se bojimo da se stvari bitno mijenjaju na gore. Da mi imamo de facto Rusiju koja je ponovno u fazi militarizacije i u stanju izvesti prvi nuklearni udar ako treba. Prema tome, glasovi u našoj zemlji koji traže pojačanu sigurnost i doktrinu koja bi riješila naš odgovor za tu situaciju da ne bude prvog nuklearnog udara protiv nas, onda mi naravno vodi do novih podjela. A sad što se tiče SAD-a, znamo što je rekao predsjednik Trump, da bi SAD u, znak odmazde mogao koristiti nuklearno oružje kako bi reagirao ili anti, preventivno na nečiji najavljeni ili očekivani nuklearni napad ili kao znak odmazde zbog recimo nuklearnih pokusa i prijetnji. A ista stvar je kod Rusije. Vi znate da je bi pravi test za ovaj dokument bio, za ovaj novi ugovor, da se vidi da li on može izmijeniti ovu situaciju koju imamo na svijetu, ovu još uvijek ravnotežu straha. Ali čini se da taj dokument ne može ništa izmijeniti. Sabine Lezung je govorila o naivnosti, o tome kako, mislim, mi jesmo naivni, jer vjerujte, mi pokušavamo naravno jednu novu viziju svijeta ostvariti, ali s druge strane vidite, naša politika bi trebala biti da osiguramo mir i stabilnost za naše ljude, naše građane. Zbog toga smo skeptični. Ovaj ugovor o neširenju nuklearnog naoružanja, NPT, koji smo do sada imali, NPT, nije funkcionirao. Nije ostvario što se očekivalo ali to ne znači da sad moramo zbog toga e, donositi neke vrlo nepraktične i zapravo neprimjenjive dokumente. Hvala vam na ovim e, komentarima, ali molim sada i naše, naše članove našeg panela naše govornike i goste da budu vrlo kratki u svojim reakcijama na ovo što su čuli istim redoslijedom kako je do sad bilo. Veleposlanik Bilica, izvolite. Da, hvala, ja sam samo četiri stvari izabrao. Jedno je stavljanje, stupanje na snagu. Ja se sjećam iz ovog ugovora da ne bi trebalo biti petog, nego 90 dana nakon što se završi ratifikacija 50 država Znači kad 50 država ratificiraju onda 90 dana nakon toga stupa na snagu. Zatim glavni tajnik un je pozvao na učinkovito razoružanje. Mislim da je koristio termin, riječ o e, razoružanju koje može očuvati života. Mi u Europskoj uniji smo to protumačili kao davanje, dakle posvećivanje više pažnje malokalibarskom oružju, dakle to je jedna druga priča na kojem se radi i tu dajemo jako veliku podršku mi iz Evropske unije UN-u da se globalno odmaknu i ti arsenali oružja koji su opticaju manje vatrno oružje. Zatim, mislim da me smeta ovo što čujem od vas kako NPT ovaj ugovor o neširenju naoružanja nuklearnog ne funkcionira, nije operativan, nije ostvario ciljeve. Nije točno. On možda nije sve ostvario, ali on sasvim sigurno funkcionira. To je jedan stup na kojem se bazira općenito i dosadašnje razoružanje već u svijetu i mi kao Europska unija smo ga uvijek podržavali, imamo pozitivno mišljenje o tom. I na kraju da se vratimo na ono što je rekla zastupnica koja je morala otići. Mi smo jako svjesni parlamentarne rezolucije iz listopada prošle godine u kojoj ima više točaka koje upravo govore o, impliciraju ovu zapravo buduću nekakvu eradikaciju i zabranu nuklearnog naoružanja. Međutim, kad ja govorim o tome da nemamo dogovorenu europsku poziciju, onda mislim pogotovo na poziciju stajalište vlada zemalja članica koje se naravno iznosi u zaključcima vijeća, u zaključcima samita i tako dalje. I sa te pozicije gledano, ja sam prilično siguran, dakle uvjeren sam kratko i jasno da Evropska unija još za sada nema usuglašeno stajalište vlada svojih zemalja članica. Hvala lijepo, sada gospodin Keane. Hvala na komentarima koje smo čuli i hvala na povratnoj informaciji koju smo dobili od zastupnika. S moje strane samo dva komentara. Prvo, s obzirom na stanje u kom se svijet danas nalazi, osjećamo jednu stanovitu hitno, potrebu da hitno djelujemo i da što je moguće prije oslobodimo svijet od ovakvog oružja za masovno uništenje, posebno nuklearnog. I sad ako sam u krivu, molim, ispravite me, ali svjesni smo da imamo problem. Isto tako znamo da imamo podijeljenu, očito jednu veliku podjelu svijetu, što je više nego jasno i to upravo pokazuje ovaj ugovor o zabrani nuklearnog naoružanja. Kao što je već i kazano, ovdje spomenuto više puta, jedan kontinuirani dijalog je od kritičke važnosti jer e, da nađemo uopće mogućnost napredovati. Da bi postigli nuklearno naoružanje, onda bi države koje imaju nuklearno naoružanje imaju posebnu odgovornost da poduzmu konkretne i odgovorne korake, uključujući različite revizije dosadašnje provedbe i posljedica primjene ugovora o neširenju. Prema tome, s obzirom na ovo stanje, oni imaju tim veću obavezu. Druga stvar je bila ovdje je kazano da je zabrana, dakle tu je bila kompletna, dakle stavljali su da zabrana neširenja nije funkcionirala pa se zato traži ovo drugo. A mi bismo rekli da to nije tako nego ovaj ugovor o zabrani bi trebao se samo nadovezati i nadopuniti ugovor o neširenju. To napokon i piše u preambuli ugovora o zabrani. Dakle, ne bi nikako jedan izigravali proma dru, u odnosu na drugog. Nego nisu jedan ili drugi, nego jedan nadovezuje drugog. Gospodin Plant, hvala. Ja ću vrlo izravno odgovoriti na ono što je... Mislim, nekoliko stvari koje su ovdje kazane moram komentirati. Prvo, mislim da smo, što se gospodine Danžan vidjeli do sada i gospođo Lezing, vi imate potpuno oprečna mišljenja. Ali mislim da je to isto tako dio dijaloga kojeg se treba voditi i tako je to bilo i na onoj revizijskoj konferenciji 2010. i ne treba to mijenjati. I kako ja vidim sad dijalog se nastavlja opet u dva smjera, ali mi radimo zajednički zapravo na konkretnim mjerama kako bi smanjili rizike od uporabe nuklearnog oružja. A jedno i drugo je svakako predovje da se dođe do jedne faze u kojoj ćemo se moći to eliminirati. A zatim, evo, da koristim priliku što sam govorim i za mojih kolega, da ja nešto kažem o ovom suprotstavljanju s jedne strane neširenja ugovora, a druge strane ugovora o zabrani. Znamo da većina zemalja je bilo u članica UN-a je bilo angažirano u pregovorima. I mislim da je to možda i imamo jednu priliku kada recimo to bude stupilo na snagu jer to će biti vrlo brzo 90 dana nakon što 50 država ratificira. Mislimo da je to onda jedna dobra prilika da nastavimo rad na tome i da ćemo onda vidjeti kuda naša diskusija ide. A mislim da su to veliki izazovi, ono što je rekla gospođa Lozing da li je to opravdano da nas to opišemo sve kao naivno ponašanje. Mislim da će se upravo time razriješiti kada nastavimo taj dijalog. I druga stvar je, fokusirat ćemo se na to na one zemlje koje imaju nuklearno naoružanje, jer one bi trebale zapravo ko treba pristupiti zabrani, da li one zemlje koje imaju nuklearno naoružanje unutar Europske unije ili unutar dosadašnjih već urogovora kao neširenju, kao što bi bile zemlje Europske unije ili SAD koji to imaju, a ili bi to, to odnosilo na Indiju i Pakistan koji imaju nuklearno naoružanje, a nisu u ugovoru o neširenju. Hvala. Sada još zadnji naš govornik. Ključni problem za rješavanje, e, odnosno funkcioniranje ugovora o zabrani nuklearnog naoružanja je e, provjera. E, poštivanja obveza i provjera toga da su države zaista e, krenule sa razoružanjem. Ja sam sudjelovao u mnogim raspravama o tome koliko bi trebalo Japanu za proizvodnju e, velikog arsenala nuklearnog oružja s obzirom na svemirski program Japana i program nuklearnog naružanja. Sasvim je jasno da bi Japan vrlo brzo to proizveo. Tu ne postoje nikakve nedoumice. SAD smatra da bi Japanu trebalo mjesec, možda čak ne ni puni mjesec da ima e, nuklearne bojeve glave. To nije nimalo e, e, prijatno čuti s obzirom na e, kapacitete s kojima e, neke države, neke države raspolažu, uključujući i Japan. Ovo je samo jedan od primjera složenog problema o kojem sam raspravljao satima sa vladom SAD-a i mi još uvijek taj problem nismo riješili i to je jedan od glavnih razloga zbog čega e, nije nemoguće napredovati još malo s obzirom na postizanje ovog cilja kojeg imamo već godinama, a to je uklanjanje, potpuno uklanjanje e, nuklearnog e, naoružanja. Sada SAD Vlada SAD-a smatra da će ovaj ugovor o zabrani nuklearnog naoružanja biti samo jedan od koraka u procesu i da trebamo vidjeti što niti dalje. Hvala najljepša gospodine, poštovane kolege, ovo je kraj našeg E, dnevnog reda. Cijeli dan smo imali rasprave, bilo je dosta iscrpljujuće, ali iznimno e, zanimljivo. Želim se zahvaliti svim govornicima i molim vas da ih sve pozdravite jednim velikim aplauzom. Hvala svim zastupnicima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Sutra ujutro počinjemo u e, 9 sati točno. Hvala svima i doviđenja.